Dobar dan kolege. Počinjemo sa osmom točkom, a to je prezentacija šefa e, odjela za strukturnu i kohezijsku politiku, gospodin Litzelman, koji će nam objasniti čime se njegov odjel E, bavi. 60% e, parlamenta je novo, ima puno novih zastupnika, vi pružate izvrsne usluge, a mi vas dovoljno ne iskorištavamo. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče na ovim uvodnim e, primjedbama. Zaista sam zahvala na prilici da objasnim što mi radimo počet ćemo e, s novu prezentaciju, a e, prilika da to objasnimo na, početak no, na početku novog mandata. Dakle, ovo tijelo je osnovano 2004. kako bi nadopunilo i poduprlo rad tajništva e, parlamenta kad se radi o stručnom radu. Svi odbori u parlamentu da pravo dobivaju podršku od našeg resornog odjela i kao što vidite mi pokrivamo cijeli niz e, različitih odbora od e, prijevoza, regionalnog razvoja, poljoprivrede, ribarstva i kulture. Pokušamo pružiti istraživačke podatke koja je usmjerena na djelovanje i koja vam pomaže Ispričavam se na nezgrapnosti sa slajdovima. Dakle, e, stručno znanje koje pružamo jest za cijeli odbor, ne za pojedinačne e, članove i to je ključna razlika između e, istraživačke službe i nas kao odjela, resornog odjela. Dakle, ako imate individualni zahtjev, zahtjev kao pojedinac, onda onda je pravo mjesto e, služba za istraživanje. Mi pokušavamo e, zapravo pružiti usluge koji odgovaraju potrebama odbora i pokušavamo da, te, da to bude nešto što će biti osnova vašim, e, vašem djelovanju, recimo e, kada se radi o gospodarskim, znanstvenim ili politikama vezanim za, za, e, za kvalitetu života ili za izvršenje u politika u državama članicama. Mi to izvršavamo koristeći predviđena proračunska sredstva. Dakle, stručna znanja koja pružima su, su orijentirana na djelovanje, dakle mi pokušavamo dati opcije za politike, scenarije za politike koje bi vam mogle biti od koriste prilikom donošenja odluka i e, pokušavamo zapravo odgovoriti vašim strateškim prioritetima kako si je to odbor zacetao e, budući da se katkada bavimo e, s politički osjetljivim pitanjima mi se usredotočujemo na transparentnost, objektivnost i neovisnost. Imamo cijeli niz mjera koje trebaju osigurati da to bude tako. Imamo pozive na natječaje, imamo vrlo stroge e, uvjete vezane za e, natječaje. Mi odabiremo pobjednik na natječaj prema vrlo e, strogim pravilima, pri čemu pokušavamo zauzeti jedan neutralan pristup, postoji proces e, vrednovanja od strane kolega i na posljedku e, mi objavljujemo tekstove i isto tako moramo podnositi na testiranje, na iskušavanje vama kao članovima odbora. Ono što vam možemo ponuditi su različite vrste stručnog znanja Imamo recimo kratke bilješke na e, stranicu dvije, briefinge, e, dubinske analize, studije e, koje onda obuhvaćaju 36 i više stranica. Tu bih želio spomenuti da su većina tih studija na engleskome i one se objavljuju na engleskom i to samo na engleskome. Zbog, naravno, Um, ograničenih kapaciteta službe uh, za prevođenje koje se mora usredotočiti na zakonodavni rad. Ako međutim postoji konkretan interes za određenu uh, studiju, onda možemo uh, pružiti studiju na nekoliko jezika, ali ne možemo na svih 24 jezika za tu vrstu studija, odnosno stručnog znanja. Naravno, organiziramo radionice, stručne panele ili pak briefinge. E, stručno znanje koje se e, proizvodi, to je rezultat rada naših kolega koji radi u resornom odjelu. Samo je jedan e, kolega, to je ovaj kolega koji sjedi do mene, što je zbog prirodnih ograničenja, nažalost, sve naše studije se zapravo rade stručnjaci izvan Europskog parlamenta Međutim, ovi e, procesi javnog natječaja imaju e, dug, jednu od nedostataka, to je njihova duljina. Ako ove, pogledate ovaj slajd, e, zapravo počinjemo sa odlukom koordinatora, recimo odbora pošta, imamo jednu studiju, počinjemo postupak javnog natječaja, moramo dati istraživačima e, vrijeme da obave svoju studiju, dva do šest mjeseci, onda moramo e, osigurati kontrolu kvalitete i prevođenje, to znači da na kraju od odluke koordinatora do dostavljanja odboru mi govorimo o vremenskom rasporedu od 4,5 do 12 mjeseci. To treba imati na umu ako želite određenu konkretnu studiju temeljem neke inicijative. E, nije potrebno posebno naglašavati da su svi naši tekstovi na e, javni, oni su dostupni svim građanima na internetu, intranetu. Isto tako imamo e, posebne internetske stranice posvećene tome. Naravno imamo račun na Twitteru, a isto tako i u knjižnici na trećem katu. Vrlo kratko želim spomenuti što smo napravili tijekom eh, posljednjeg mandata eh, za ovaj odbor i što je u tijeku. Mi smo dakle osigurali 42 studije za eh, posljednji saziv ovog odbora koji, se, e, koji su bili vezani za upravljanje ribarstvom i e, e, situacijom u Arktiku, potom alternativne solucije ribarstvu vezanim sa različitim vrstama mreža. Također organizirali smo radionice o Brexitu, o, o različitim vrstima ribarstva koje služe za preživljavanje, kao i neke druge dubinske analize Trenutno su dvije studije u tijeku. Danas ćete jednu čuti od njih o ribarstvenoj politici Europskoj uniji, najnovija događanja i novi izazove i još jedna, a to je integracija industrije morske hrane koja je također spremna za prezentaciju ovdje u odberu. Što se tiče 2020. godine želim naznačiti da sada počinjemo proces planiranja i tu bismo željeli stupiti e, u kontakt s klubovima kako bismo čuli vaše ideje što bismo trebali raditi tijekom prvih šest mjeseci 2020. Želim iskoristiti ovu priliku da naglasim kako je za nas ključno da dobijemo povratnu informaciju kroz vaše doprinose kako bismo znali da ono što mi proizvedemo je ono zaista što vi trebate. Hvala vam lijepa. Hvala vama. Dva zastupnika žele se javiti za riječ. Ako mogu reći, ja sam bio zastupnik u parlamentu sa nekim intervalima od 1999. i najbolji razvoj e, događaj koji e, sam vidio je upravo količina e, sredstava uloženih u istraživanje. Definitivno sada možemo sa više autoriteta govoriti o određenim temama. I dakle zastupnici trebaju znati ako imaju ideje za određene studije, za određeno istraživa, E, istraživanje, recite to vašim koordinatorima koji će o tome raspravljati na sastancima i onda će takve studije biti naručene. Ne e, vidim razloga, ako imamo proračunska sredstva za tu svrhu, ako postoje dobro, e, dobre ideje, onda bismo željeli čuti bez obzira odakle ideja i prijedlog dolazi. Dakle, hvala vam lijepa na ovoj prezentaciji, a sada možemo krenuti na jedan od primjera vašeg posla. A, prošli je saziv odbora zapravo se dogovorio o novoj studiji o najnovijem razvoju događaja i budućim izazovima u ribarstvenoj politici i e, to, tu studiju su obavili istraživači iz triju instituta DTU Aqua iz Danske, potom Zapadne Bretanje iz Francuske i Acti Teknalija, ako sam dobro izgovorio, iz Španjolske. Naravno, postoji papirnata, e, papirnati primjerak e, studije koji je ovdje u ovoj dvorani, a isto tako imamo tri različite prezentacije o upravljanju ribarstvom, zajedničkoj organizaciji tržišta i o vanjskoj dimenziji. Sada ću zamoliti profesora e, Galika sa sveučilišta Zapadne Bretanje da započne svoju prezentaciju e, gdje će govoriti o organizaciji zajedničkog trži, e, zajedničkoj organizaciji tržišta. Gospodine Galik, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Počet ću samo da podsjetim na glavni cilj studije, a to je upoznati nove zastupnike koji se nalaze u odboru za ribarstvo i da ih upoznamo sa informacijama o tome što je napravljeno u područjima koje su tijekom prethodnog mandata bili učinjeni i utvrditi s, kakvim, smo se e, izazovima suočili i koje možemo anticipirati da ćemo biti suočeni u neposrednoj budućnosti. Tako da ću govoriti o zajedničkoj organizaciji tržišta i struktura ove prezentacije bit će sljedeća. Počet ću e, da se prisjetimo samih ciljeva e, zajedničke organizacije tržišta, potom ću govoriti o četiri različita primjera i to e, primjeri nedavnog razvoja događaja koji su od posebnog e, značaja i zanimanja za nas, a nakon toga ću e, pristupiti pitanju koji su to budući izazovi koji su spomenuti, detaljno spomenuti izvješću i koje ću ovdje pokušati ilustrirati temeljem triju studija koje će nam pomoći da analiziramo upravo te izazove. A na posljedku ću onda zaključiti e, sa nekim preporukama vrlo kratko. Prije svega, što se tiče zajedničke organizacije e, tržišta i e, ciljeva. Što se tiče zakonodavnog dijela, jest pomoći zajedničku organizaciju tržišta u ribarstvu, ali vrlo je jasno da je cilj ojačati konkurentnost i ekonomsku uspješnost samih proizvođača kako bi omogućili im da nastave svoje aktivnosti i da postignu zadovoljavajuće rezultatije sa ekonomskog stajališta. Naravno, postoje određene pretpostavke, preduvjeti, a od toga je jedan da e, držište bude stabilno i da imamo jedno, jedno zdravo tržišno nas, natjecanje između europskih i neeuropskih proizvođača i ono što je za nas vrlo važno, da zajednička organizacija tržišta ima e, za cilj promicati raznoliko, e, raznolikost ponude dakle raznolikost opskrbe proizvodima e, za, na tržištu, dakle svih proizvoda iz voda Europske unije. Što se tiče najnovijeg razvoja događaja, pokazat ću vam grafikon koji potječe iz posljednje e, političke studije o tome koji pokazuje da ekonomska uspješnost glede e, u području ribarstva se povećala i to znatno povećala. Danas govorimo povećanju dodane vrijednosti od 4,5 milijarde eura i bruto profita koji se procjenjuju na 2, 2 milijarde eura. Postoje različiti e, čimbenici koji su tome pridonijeli, kako strukturni elementi, a to znači e, došlo je do smanjenja ribolovnih e, kapaciteta u određenoj mjeri. I Klara Ulrich će o tome detaljnije govoriti vezano za stokove. A povrh toga imali smo bolje mjere upravljanja ribolovnim kapacitetima od strane organizacija proizvođača i organizacija za upravljanje ribarstvom. Osim toga nešto što se smatra e, vrlo važnim i bar to tako vide ljudi iz ribarstva i oni koji su uključeni u analizu stanja jest e, postupno posebna provedba uredbe kako bi se suzbilo e, ribolov dakle ulazak u e, Europsku uniju proizvoda koji su nezakoniti, proizlaze iz neregularnog ili neprijavljenog ribolova, dakle ribolova NNN. Kako bismo na taj način osigurali da europski proizvođači imaju iste uvjete poslovanja kao i proizvođači izvan e, Europske unije. Samo bih e, želio spomenuti nešto što obično zaboravamo, a to je da nova uredba možda će moći se e, e, pokazati korisnom, ali za to je potrebno vrijeme. mi smo uredbu donijeli 2008. ali bilo je potrebno neko vrijeme da uspostavimo cijeli sustav. I još jedna zanimljiva činjenica koja je zapravo promijenila način razmišljanja ljudi jest kraj sustava e, cijena koje je omogućilo ribarima e, da budu plaćeni čak ako i nemaju kupce za svoje proizvode. Taj mehanizam e, je imao niz koristi ekonomski gledajući, E, i sa stajališta okoliša i to zato jer e, cijeli niz godina smatralo se nemogućim da se to e, ukinute. Međutim, kraj tog programa, kraj tog mehanizma se dogodio bez nekakvih većih problema osim onih nekoliko početnih mjeseci njegove primjene. I opet to je povezano sa e, zabrinutošću na e, tržištu i time što, su, e, što je ta zabrinutost bila uzeta u obzir kada se radi o upravljanju ribolovem. Tijekom posljednjeg mandata mi smo usvojili plan koji se odnosi na proizvodnju i stavljanje na tržište, što omogućuje organizacijama proizvođača da integriraju svoju proizvodnju, stavljanje na tržište i E, planove upravljanja. I vidjeli smo značajne pomake e, upravo na tom planu tijekom e, proteklih godina. Općenito govoreći, nečega čega se ovdje neću dotaći, imamo mogućnosti analize koje su poboljšane zahvaljujući strukturama kao što su observatoriji tržišta koji omogućuju svima da bolje shvate različite, različite izazove i pitanja e, s kojima se moramo suočiti. Sada bih e, želio prijeći na ono što možda za vas e, će biti važnije, zato jer ćete se morati baviti naravno sa izazovima u budućnosti. I izvješće govori o cijelom nizu izazova, ali sada bih želio predstaviti tri tipa izazova E, koji su naravno ilustrirani u samoj studiji koji možete pronaći u izvješću. Prvi izazov je osiguranje jednog e, e, pravičnog i kompetitivnog na tržišno natjecanje, posebno kada se radi o proizvođačima iz Europske unije i izvan Europske unije. U Europskoj uniji sada ono što vidimo jest e, sve više sporazuma o slobodnoj trgovini i carinsku uniju, a to znači da europski proizvođači su u izravnom tržišnom natjecanju s proizvođačima iz drugih regija svijeta, što nužno nisu naravno podložni istoj vrsti regulative kao i europski proizvođači. Dugoročno gledano to bi moglo dovesti do problema. I stoga je to prepoznato u očekivanju CMO-a. Tu se navodi da kada je riječ o međunarodnoj trgovini, treba uzeti u obzir sve aspekte održivosti sustava proizvodnje što uključuje i socijalne standarde. Još jedan od ključnih elemenata ovdje jest da će se u buduće svi aspekti povezani sa održivosti moći provjeriti. Euh, Kako bih vam to ilustrirao, ja ću na brzinu predstaviti studiju slučaja iz izvješća imajući u vidu da je to samo jedan od mogućih primjera. Dakle, riječ je od akvakulturi orade i brancina koja se razvija zemlja poput e, Italije i Francuske. Dakle, razvijala se tijekom 80. E, godina. Trenutno je situacija takva da e, je Turska postala najznačajnija zemlja kada je riječ o proizvodnji ovih vrsta. To je također prepoznato u posljednjem izvješću e, i rečeno je da ekološki uvjeti nisu isti, tako da turski proizvođači mogu ponuditi ovu ribu za dvostruko nižu cijenu nego što su to mogućnosti učiniti europski proizvođači. Prema tome, Ovdje se, ne znam koliko se dobro vidi iz daljine na ovom grafiku, ali možete to pronaći u izvješću. Dakle, postoji ekonomski rezultati koji su dosta slabi u stvari u čitom sektoru e, što isto vrijedi i za učinkovitost, dakle govorimo o europskom prosjeku. Od 2012. godine proizvođači iz Turske su zamijenili one grčke e, kada je riječ o izvozu ribe u Španjolsku. I značajan dio industrije se okreće prema tim gospodarskim subjektima u ovom trenutku. Envisageable. Što tu sada možemo predvidjeti? Što se tiče uredbe e, koji je svrha suzbijati NNN ribarstvo, to može biti dobar primjer proaktivnog djelovanja od strane europskih institucija. Dakle, kako bi se uspostavili propisi kojima bi se omogućilo da svi proizvođači budu u ravnopravnom položaju. I to na način da svi da se mogu provjeriti e, svi elementi proizvodnog lanca, dakle prehrana, nazočnost antibiotika koji su zabranjeni u Europskoj uniji, ali će uporaba dopuštena u nekim drugim dijelovima svijetla, te da proizvodi e, iz takve proizvodnje na zakonit način uđu na tržište Europske unije. Isto tako, direktiva Međunarodne organizacije rada vezano uz uvjete rada uskoro e, će se provesti u svim državama, a to bi isto tako moglo stvoriti neke razlike kada je riječ o razini regulacije i s time povezanim troškovima. Dakle, kada je riječ o poštivanju tih e, socijalnih mjera. To se posebno odnosi na ultraperiferna područja u Europi. Oni bi mogli imati određene poteškoće jer u istim područjima za iste vrste proizvođači bi se mogli naći pred bitno drugačijim pravilima igre. Sada bih e, htio nešto reći o jednom drugom izazovu, a to je činjenica da u ovom trenutku jedan značajan dio onoga što konzumiramo u Europskoj uniji zapravo dolazi iz uvoza, a jedan od ciljeva zajedničke organizacije tržišta upravo je postići da možemo iz e, resursa koji su prisutni europskim vodama dobiti najviše moguće. 43% konzumacije Europskoj uniji počiva na pet vrsta, uglavnom, koje se uglavnom uvoze, kao što su tuna, losos, zatim e, i, e, dakle, škampi te aljaška kolja. To se posebno odnosi na sjever, e, sjeverozapad e, Europe, Njemačka, Nizozemska, Poljska i Ujedinjena kraljevina, gdje na te vrste otpada 70% konzumacije. To je posljedica nekoliko različitih pojava između ostalog e, strateškog djelovanja proizvođača i potrebe da se uđe na određeno tržište kako bi se dobile određene oznake i to se polako širi i drugdje u Europi. Drugi važan aspekt se tiče informiranosti potrošača kada je riječ o morskim proizvodima. Što e, su potrošači bolje upoznati s tim proizvodima, to će ih e, radije konzumirati, a to može, može ići na štetu nekih manje poznatih proizvoda iz Europske unije ili pak proizvoda koji su e, nekada bili poznati. Kao što je list, na primjer. Dakle, neke vrste su potpuno izgubile svoj udio na tržištu. Dakle, u osnovi to se sve događa u jednom kontekstu e, gdje možemo reći da se u Europskoj uniji relativno malo konzumiraju plodovi mora i ribe. Dakle, ovdje možete vidjeti da osim u zemljama poput Portugala gdje se više od 300 eura godišnje po kućanstvu troši, da e, se vrlo često to kreće negdje ispod 100 eura. A što se tiče mesnih proizvoda, e, vidimo da smo ovdje mnogo, e, da smo zapravo udaljeni od nutricionističkih preporuka. Što se tu može poduzeti? U svakom slučaju možemo pronaći novi način komuniciranja kada je riječ o nutricionističkim e, svojstvima morskih proizvoda i posebno kada je riječ o mladim e, novim naraštajima Nadalje možemo educirati i informirati potrošače o tome na koji način je ustrojen međunarodni globalni dodani, e, lanac dodane vrijednosti za morske proizvode i e, kako se dolazi do prerađenih e, proizvoda. Kada je to moguće, a to nije uvijek slučaj, trebamo ohrabriti zamjenu proizvoda iz uvoza proizvodima podrijetlom iz Europske unije Pritom mislim na proizvode kao što su dimljeni losos. Francuska je prva europska eh, zemlja eh, kada je riječ o, na prvom mjestu kada je riječ eh, o proizvodnji odnosno o lososa koji se može zamijeniti isto tako i dimljenom pastrvom. I na kraju neke javne ustanove mogle bi imati značajnu ulogu u edukaciji, e, uključujući i e, edukaciji u vezi s prehranom, e, tako da se u javnim restoranima, institucionalnim restoranima promiče raznolika prehrana. Osim toga, trebalo bi poboljšati situaciju u smislu profitabilnosti sve evropske flote nemaju ili ne, ne ostvaruju dobre ekonomske rezultate. U nekim slučajevima ribolov čak može ugroziti druge djelatnosti vezano uz ribolov koje su vrlo produktivne i rentabilne. To je također opisano u izvješću e, i detaljnije u studiji slučaja broj 6 gdje se vidi da u istom ribarstvenom sektoru možete postojati različita struktura cijena i produktivnost za istu vrstu, što treba uzeti u obzir u e, kontekstu članka 17. E, ZRP-a gdje se traži da se uzme u obzir i gospodarski, socijalni i ekološki čimbenici kada je e, riječ o alociranju resursa. Dakle, to bi bila ilustracija različitih cijena za istu, e, za iste vrstu riba, ovisno o načinu proizvodnje ili ovisno o zemlji koja ima istu vrstu proizvodnje. Dakle, E, ovdje imate razliku između brancina koji se lovi na udicu i onoga koji se lovi kočama i tu imate razliku od 6 eura u cijeni. Ovdje vidimo razlike u e, profitabilnosti i ekonomskim rezultatima između e, različitih vrsta plovila iz Britanije i Francuske. Osim ekonomskih rezultata, postoje također i razlike u smislu resursa, jer ovdje možemo vidjeti da u ovoj zoni gdje su e, dosta, gdje je jaka regulativa, došlo je do značajnog porasta u posljednjih dvije godine e, velike količine stokova, dakle koji u zadnje dvije godine nisu zabilježili tako veliku količinu za istu vrstu, dakle ponekad se događa da stok ne napreduje. Što znači da postoji potencijal da se ostvari jednaki porast stoka kada bi se i ostatak e, ribarstva, kada bi se naime upravljalo na jednak način. Za ljude koji poput mene radi na pitanjima upravljanja ribarstvom, posljednjih nekoliko godina. Rekao bih da je evidentno da je od kraja 2000. godine ostvaren značajan napredak, međutim postoje još dosta velika područja gdje bi se mogla poboljšati profitabilnost korištenja e, morskih resursa ili onih iz akvakulture. Pritom mislim na poduzeća, ali isto tako i na zaposlenike vidimo da u ribarstvenom sektoru u velikom broju zemalja e, da se nude dosta pristojne plaće. Kada je riječ o akvakulturi, mislim da i tu ima prostora za poboljšanje, međutim u ovom trenutku e, se nameću brojni propisi iz Europske unije što druge zemlje nemaju što predstavlja problem kada je riječ o konkurentnosti europskih proizvođača. I na kraju imamo još nešto što smo već spomenuli a to je da bismo mogli poboljšati ekonomske rezultate e, kada bi se sustavi upravljanja e, uskladili za isto tako za istu vrstu moglo bi se dobiti viša cijena kada bismo pronašli odgovarajuća tržišta i to smo imali već ranije za neke vrste nije bilo tržišta, međutim međuvremeno su pronađena ta tržišta. Imam e, tri preporuke. U kontekstu sve veće globalizacije i sve većeg broja sporazuma o slobodnoj trgovini, što uključuje i zemlje koje su, imaju značajnu ulogu u sektoru ribarstva i akvakulture, e, treba pripaziti da se poštuju pravila konkurencije. Tako da evropski proizvođači e, trebaju biti suočeni sa istim izazovima kao i proizvođači iz zemalja izvan Europske unije promicanje svih onih vrsta koje su prisutne u europskim vodama, a koje se dovoljno ne valoriziraju zato što ne uspijevaju ući u distribucijski lanac a to su uglavnom dakle velike lanci, distribucijski lanci. E, javne vlasti također mogu odigrati svoju ulogu u najmanju ruku što se tiče edukacije. Tu u svakom slučaju postoji mogućnost za poboljšanje situacije. Zatim, udrugama proizvođača i njihovim članovima treba dati mogućnost da se prošire na tržište na način da im se da bolja obuka, uključujući i vezano uz ekonomska pitanja. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Zamolili smo vas uh, da prvi uzmete riječ. Ne znam je li to zato što ste prvi trebali napustiti dvoranu. Želi li netko sada uzeti riječ? Gospođa Pa, mislim da je to bilo vrlo zanimljivo i želim zahvaliti na ovom studiji hvala što ste nam objasnili kako funkcionira zajednička organizacija tržišta u području ribarstva. Ja sam bila upoznata kako to izgleda u prehrambeno poljoprivrednom sektoru, tako da mislim da je ova prezentacija bila vrlo korisna. Imam nekoliko pitanja za vas. Ha sido Koliko sam shvatila, Zajednička organizacija tržišta je bila korisna za ovaj sektor, no još uvijek postoje neki ozbiljni problemi. Primjerice, e, cijena proizvoda. Zanimalo bi me kako bi nedavno usvojena direktiva mogla utjecati na nepoštene trgovačke prakse i općenito obuhvaća li to također i ribare. Kao što znate, to je nedavno usvojeno i stupit će službeno na snagu kada bude preneseno u domaće zakonodavstvo. Može li se to pozitivno odraziti na proizvode iz ribarstva, a ne samo na poljoprivredne proizvode? nije bilo rečeno što je sa zaštićenim oznakama podrijetla i e, oznakama zemljopisnog podrijetla kada je riječ e, o proizvodima iz ribarstva. Mislim da u drugim segmentima te oznake imaju pozitivan efekt. Ne znam jeste li razmotrili mogućnost mogućnosti koje bi to moglo ponuditi. Dakle, kada bismo imali te oznake zaštićenog podrijetla i oznake zemljopisnog podrijetla. Inače, unutar ribarstvenog prehrambenog e, lanca, e, dakle, čit, uzima se u obzir čitav prehrambeni lanac do krajnjeg korisnika, konzumenta. To je praksa koja je već etablirana u prehrambenoj industriji. Na neke segmente se to odražalo pozitivnije nego na druge, ali općenito rečeno u buduće bi to moglo dovesti do bolje regulacije i ovog prehrambenog lanca. Znam da postoje neke specifična obilježja svakog sektora, no riječ je, dakle govorimo svejedno o prehrambenim proizvodima, a za svaki prehrambeni proizvod potreban je lanac. De pesca ilegal, que es importante, aunque yo tengo que decir que los acuerdos comerciales a veces se tiene muy poco en cuenta la norma. Znam da trgovinski sporazumi ne uzimaju uvijek dovoljno u obzir europske standarde i tu se sklapaju sporazumi sa zemljama koje ne suzbijaju NNN ribolov. Mi smo se u više navrata žalili zbog toga. No evo, ako tražimo europske standarde za proizvode iz trećih zemalja, onda trebamo imati jednaka pravila igre, ali to nije uvijek slučaj. Na primjer za Vijetnam ili u nekim drugim primjerima. Mene bi zanimalo što on misli, može li to utjecati na budućnost. Dakle, ovo što sam spomenula, oznake podrijetla e, i nepoštene prakse. Uh, Hvala. Mislim da se to isto tako tiče i učinkovite primjere bez carinskih barijera. Anyway, Um, da se održivost koristi na taj način. Hvala vam. I hvala vam na ovom, na ovoj zanimljivoj prezentaciji. Ja sam zabrinuta zbog slabe transparentnosti ribljih proizvoda koji dolaze prije svega iz trećih zemalja. To zasigurno ne pomaže našim sugrađanima dakle pri kupovini. Niska cijena jednog izvoznog proizvoda može sakrivati daleko više troškove kada govorimo o društvenoj održivosti. Sve ovo izaziva još veću uzbunu kada pomislimo da se na našem tržištu konzumira uglavnom riba iz trećih zemalja i to utječe na naš prehrambeni lanac ovdje u Europi. Htjela bih zato postaviti pitanje Mislite li da bi bilo dobro uvesti jednu posebnu oznaku zahvaljujući kojoj bi se prepoznali proizvodi, dakle koji dolaze iz održivih izvora? Smatrate li da je to moguće tehnički izvesti, dakle kada govorimo o uvozu e, ribljih proizvoda iz trećih zemalja, dakle kojima se može zajamčiti poštovanje standarda koji vrijede u Europskoj uniji, mislim pritom i na društvene standarde. Kao što smo to napravili u prošlom sazivu, imali smo evo jedan program na razini Europske unije koji se dakle bavio uvođenjem voća i povrća u škole. Mislim da bi možda bilo korisno napraviti nešto slično i vezano uz ovu temu. Dakle, na taj način bi se djeca mogla upoznati s ovim proizvodima, primjerice fish, and chips u školi. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Ja bih eh, također zahvalio gospodinu Legaliku dakle, na ovoj studiji, i na izlaganju. Imao bih eh, nekoliko općih primjedbi. Prije nekoliko godina kada sam započeo s radom u ovom odboru, Imali smo jako dobru tradiciju, a to je da se ovi dokumenti prevedu na radne jezike ovdje u odboru. To se promijenilo tijekom godina. Vidjeli smo da se smanjuje broj raspoloživih jezika, a sada su ova istraživanja dostupna samo na jednom jeziku. U prošlosti je također bilo moguće zatražiti različite jezične verzije Sada vidimo da se u tu mogućnost jako malo ulaže i da se jednostavno dokumenti ne prevode na jezike zastupnika. Sve to evo podriva značenje ovakvih e, izvješća. A mislim da govorim u ime ostalih kolega. Zamolio bih vas, e, ukoliko je moguće da dobijemo ove studije i na našim jezicima, možda evo ne na svim jezicima, ali evo na mom jeziku. To bi bilo korisno. Dakle, to je moja opća primjedba vezana uz ova izlaganja. Nadalje, mislim da je ova studija jako zanimljiva. Ne zato što nam govori nešto novo, već zato što potvrđuje ono što se je, dakle, realnost ribarskog sektora. Imamo, dakle, prije svega nelojalnu konkurenciju u tom sektoru. naša trgovinska politika, dakle ugovori o slobodnoj trgovini dovode do velikog pritiska na naš ribolovni sektor. A on je već izložen brojnim problemima. Sada uzrokujemo još više problema tom sektoru uz ovakve trgovinske sporazume. Naša flota zbog toga ima velikih problema. To, je to se naročito osjeti u zemljama koje imaju slabije gospodarstvo. Ja ću pročitati ovu studiju, ali moj je dojam jest da se suočavamo sa propašću zajedničke, organizacije tržišta, dakle u sektoru ribarstva. To je bio jedan od e, naših e, ključnih dosjeja. Željeli smo dakle ovdje jednu dodatnu vrijednost koja bi proizašla iz ribarskog sektora, to jednostavno ne uspjevamo postići. Moramo prihvatiti činjenicu da ovo propada i moramo promisliti što valja dalje učiniti. Morat ćemo se pozabaviti ovim pitanjem, vidjeti dakle različite aspekte zakonodavstva koje su ovdje u pitanju. Imamo i određene uredbe koje su stavljene van snage da bi se stvari liberalizirale. Vidimo evo što se događa. U nekim slučajevima to daje dakle dodatnu vrijednost određenim proizvodima i tako dalje. Ovdje su se neki zalagali za još veću liberalizaciju umjesto za usmjeravanje ka gradnji nekakvih zajedničkih vrijednosti. Međutim, možemo promijeniti smjer, možemo ponovno staviti, dakle, ponovo uvesti dakle, zakonske mjere koje su stavljene van snage i slično. I za kraj, različite razine profitabilnosti u ovom sektoru. Dakle. To je jako važan aspekt. Komisija dođe ovdje i govori kako je ZRP bio veliki uspjeh, kaže pogledajte brojke, povećala se profitabilnost. Ono što nam pokazuje ova studija, i to jako jasno, jest da je stvarnost drugačija. U nekim segmentima se povećala profitabilnost, drugi ne bilježe tako sjajne rezultate, u nekima je pak situacija grozna. Dakle, različita situacija, različita stvarnost. I sad uskoro ću zaključiti, kaže zastupnik. Ovaj sektor održivosti, dakle putem ovog malog ribolova. To su, to su sve primjeri dakle pozitivnih priča o održivom sustavu. Reformom 2010. smo rekli trebamo li imati jednaku reformu dakle za sve vrste flota ili bismo trebali prioritizirati dakle ovaj mali ribolov i tako dalje. I evo, ponovno se suočavamo sada sa tim pitanjem. Hoćemo li se svim segmentima segmentima baviti na jednak način, iako su oni međusobno jako različiti? Znamo da su pravila jednaka, dakle za velike, za male proizvođače, a ishod nije uvijek isti. To valja imati na umu. Hvala lijepo. Izvolite. Sorry, Miss Michelle. Zastupnica Oui. Euh, da, ova studija o budućnosti ZRP-a je svakako dobrodošla. I došao je trenutak da se podvuče crta kada je riječ o ovoj isključivoj nadležnosti Europske unije. Novi izazovi koji se postavljaju zbog međunarodne i ekološke situacije zahtijevali su da izradimo perspektivu i da definiramo budućnost te gospodarske grane koja je važna e, zbog naših, našeg gospodarstva, našeg e, prehrambene suvereniteta i ekoloških resursa. U zemlji, e, u Francuskoj sedam od deset riba dolazi iz uvoza i ako kada bismo, mislim da mi u Europskoj uniji možemo čuvati te gospodarske grane. Drago mi je da se u ovoj studiji prepoznaje da u gospodarenje ribarstvom na sredozemlju zaboravljeno, inače dolazim sa sredozemlja i mislim da je krajnji trenutak da se to kaže. I mislim da multilateralne organizacije za upravljanje resursima na sredozemlju su pokazale da imaju svoje granice. Ja sam nekada bila članica odbora INTA. Japan je sastavni dio e, CPGM-a, ali to ne spriječava njihove brodice da dolaze u naše teritorijalne vode i da je tu pljačkaju. Dakle, to je doista jedna nelojalna konkurencija koju omogućuju sporazumi o slobodnoj trgovini. A uvjerena sam da je rješenje dobra suradnja među obalnim državama uz poštivanje načela suvereniteta. To isto tako znači da ograničenja, kontrola, e, proliferacija normi koje se nameću našim e, ribarima u sredozemlju onemogućuju njihovu e, djelatnost i tu posebno mislim na mali e, obalni priobalni ribolov. Naši ribari, a mislim da tu doista možemo posebno zaštititi mali priobalni ribolov, poštuju svoje resurse, ali ništa se ne poduzima kada je riječ o multinacionalnim kompanijama o onima koji love mnogo ribe i o e, kada je riječ o stranom ribolovu. Dakle, mislim da mi tu namećemo mnoge standarde našim ribarima, iako oni poštuju resurse. I na taj način zapravo pilimo granu na kojoj sjedimo. A industrijski ribolov koji dolazi iz drugog dijela svijeta je taj koji uništava gospodarski i ekološki E, ekološku budućnost ovog osjetljivog mora. Jedan e, ribar iz moje regije mi je rekao pa mi u sredozemlju nas više kontroliraju nego krijumčare. Tako da mislim da trebamo doista stati na kraj tako jednoj nepravodnoj politici koja je e, odlučna prema slabima, ali isto tako slaba prema jakima. Mislim da moramo razmisliti o tome da imamo isključivo nadležnost za ribarstvo i države članice trebaju ponovno dobiti mogućnost da se drže zdravog razuma i mislim da se s time slažemo. Dakle, mi koji predstavljamo zemlje sa sredozemlja i želimo obraniti svoju flotu malog ribolova i posebno, dakle, posebno tu na području sredozemlja. Hvala. Um, Thank you Zastupnica Avram, hvala vam na jako zanimljivim e, izlaganjima. Vidim da ste se u vašoj studiji bavili i crnim e, morem. Ona je inače izvan dakle, ZRP-a. I odluke ovome se donose posebno. I evo, to također utječe na nelojalnu konkurenciju primjerice brojke koje sam pronašla jesu 85% ocijenjenih stokova, dakle u Crnom moru i na Sredozemlju se dakle, ribare na neodrživ način, dakle dolazi do pretjeranog iskorištavanja daleko iznad onoga što propisuje ZRP, dakle dva, tri puta iznad dakle, maksimalnih održivih prinosa. Rekli ste da postoji čitav niz bilateralnih i regionalnih dakle, inicijativa na tom području, ali tu je još uvijek potrebno stvoriti jedan sveobuhvatni okvir za gospodarski razvoj u području Crnog more. To se odnosi na upravljanje dakle, ribolovom u tom dijelu svijeta. I što mislite kada možemo očekivati taj sveobuhvatni strateški okvir? imate li neke ideje o održivom dakle, upravljanju Crnim morem? Thank um, Just to let you know, at the meeting on next week. Samo trenutak, na sastanku idućeg tjedna ćemo imati izlaganje. Dakle, upravo o tom pitanju, dakle, stokovi na području Sredozemlja i Crnog mora. Zastupnik Biter, izvolite. Hvala što ste mi dali riječ. Ja bih želio istaknuti dvije, tri stvari. Evo danas razgovaramo o tome kako bolje upravljati morskim resursima. E, govorimo o prekomjernom ribolovu, o pravima ribara. E, već je rečeno da trebamo znati od različite vrste ribolova kada govorimo o ZRP-u, Europskom e, fondu za pomorstvo i ribarstvo. Trebamo doista sve napore usmjeriti prema ribarima e, koji zapravo pokazuju e, koliko je dobro stanje morskog e, okoliša i moramo misliti na njihovu sigurnost, moramo ih pratiti, a zapravo sve više kompliciramo pravila i ponekad ih to dovodi u poteškoću. No, želio bih ovdje spomenuti jedan opći pristup, govorimo o prekomjernom ribolovu, o tome da je teško pronaći morske resurse, ja bih rado kada bismo u toj velikoj Europi imali jedan malo globalniji pristup i kada bismo postigli da javne politike budu međusobno povezane. Na posljednjim izborima pokazalo se da su europski birači e, da su im važna pitanja kao što su klimatske promjene, kao što su ekološka pitanja, a nažalost niti mora ne ne mogu se sagledati van te problematike. Što se tiče klimatskih promjena, e, morski ekosustavi su prvi ugroženi, doista se suočavaju sa poteškoćama, tako i da to isto vrijedi i za organizme koji žive u moru. Kada je riječ o dosljednosti javnih politika koje sam spomenuo, ne smijemo zaboraviti da ono što je završilo u moru već je bilo na kopnu, tako da su nam potrebne javne politike koje će omogućiti da vodni resursi dođu na obali, na obalu u odgovarajućim količinama kako bi se isto tako voda koja dolazi u oceane treba biti dobre kvalitete. Nažalost, javne politike koje trenutno vodi Evropska unija e, daju prednost intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji, korištenju pesticida i tako dalje, koji na kraju završe u moru i zapravo pogoršavaju situaciju što se tiče morskih resursa. Tako da mislim da moramo imati jedan globalni pristup. Ne trebamo optuživati ribare zbog problema u ribarstvu. Trebamo doista krenuti od izvora kako bismo doista dobro očuvali e, čitav ekosustav da bi se onda i morski e, organizmi mogli obnoviti. Ja sam čuo e, ekonomske razloge nekih poduzeća da kako to je pitanje ponude i potražnje kada je ponuda mala, onda e, to povećava cijene što je povoljno za neke ribarstvene sektore. Međutim, ako slijedimo e, taj e, pristup, onda možemo nažalost se naći u situaciji da oni koji će, posljednji organizmi koji će ostati će dobro zarađivati, međutim ako ne budemo vodili računa, ti resursi bi mogli malo po malo nestati, tako da bi E, zapravo ti svi resursi mogli s vremenom nestati. Well, thank you very much. Uh, professor Hvala vam, gospodine velik broj kolega je tu dao neke izjave umjesto da vam postavi pitanja i stoga ne morate nas sve odgovoriti. Nemam jedno pitanje. Zašto u Luksemburgu jedu tako puno ribe? <clears throat> Euh, Hvala vam, gospodine predsjedavajući. E, nažalost, e, ne mogu odgovoriti na vaša pitanja. Vjerojatno zato što e, se je broj kućanstava u Luksemburgu ograničena. to se gleda po kućanstvima, ali pokušat ću se bolje informirati. I vjerojatno je isto tako cijena visoka. Evo nekoliko općih komentara. Krenut ću od ove posljednje primjedbe gospodina Bitoa. Čini mi se da će o tome biti riječi i u sljedećem izlaganju. Trenutno se ne nalazimo u situaciji da dolazi do degradacije stokova. E, globalno se stanje resursa poboljšalo. Postoje neke zone gdje su potrebna poboljšanja, ali u odnosu na situaciju prije 15 ili 20 godina E, bilježi se znatno poboljšanje stanja resursa, dakle to je općenito gledano. Ja sam e, naveo jedan od primjera koji se tiče Jakobove kapice u La Manšu, gdje je razina prisutnosti e, do sada neviđena. I to djelomično zahvaljujući dobrom očuvanju. Dakle, Riječ je o ribarstvu koji ima takav sustav upravljanja da se omogućuje da se zadrži flota na istoj razini, dakle broj e, plovila i to zahvaljujući davanjem, izdavanjem odobrenja. Kada sam govorio o poboljšanju ekonomskih rezultata, a da ujedno odgovorim i na ono što je rečeno vezano uz industrijsko ribarstvo, postoje E, dakle segmenti kao što su obalni ribolov e, koji isto tako ima visoku stopu profitabilnosti zato što se e, riba dobro valorizira, dakle ima lovi se manje ribe, ali je cijena bitno viša kod takve ribe. No, dat ću Karli i Urlihu mogućnost da oni nadopune ovo što sam rekao. Što se tiče prvog pitanja koje je postavila gospođa Aguilera vezano uz utjecaj direktive o uvjetima rada. Ja sam se pokušao toga kratko dotaknuti. To je nešto što može dovesti do dodatnog povećanja razlike u konkurentnosti između europskih i neeuropskih proizvođača. A s obzirom i to za neka tržišta koja su e, vrlo dakle globalizirana kao što je tržište tune e, gdje se koriste plovila e, koji i gdje se zapravo radni uvjeti bitno drugačiji što može dugoročno značajno utjecati na konkurentnost gospodarskih subjekata iz Europske unije. Kada je riječ o komentaru koji se tiče e, oznaka zaštićenog podrijetla koji bi trebali pomoći u promicanju proizvoda iz ribarstva. Čini mi se da je u posljednjoj studiji e, MAFA spomenuto e, nekih pedesetak takvih oznaka što omogućuje potrošačima da budu bolje informirani i to im omogućuje dakle da dobiju neke dodatne informacije. Kada je riječ o mogućnosti da e, se izradi oznaka za sve proizvode, to se često radi sa svježim proizvodima, ali je veći problem kod prerađenih proizvoda. Naime, e, kod primjene pravila međunarodne trgovine neki proizvodi se kvalificiraju e, kao da su proizvedeni u Francuskoj ili u Njemačkoj, made in France, made in Germany, a istovremeno da zapravo sirovina dolazi iz bilo kojeg dijela svijeta. Kako bi se bolje informiralo potrošače, bilo bi možda nužno pronaći neki način da ih se informira i o podrijetlu sirovine. To je sastavni dio informacija za potrošače i mislim da bi se to moglo postići. Prije nekoliko godina je isto tako to postignuto kada su se vodile razgovori o tome što to znači kada je nešto proizvedeno u nekoj zemlji. Što se tiče uvođenja svježih e, morskih proizvoda u kantine, to već postoji u nekim područjima Europske unije, e, primjerice u Galiciji, gdje se promiču lokalni proizvodi postoje oznaka Pescaderias. Isto tako u Francuskoj u nekim gradovima se na menijima e, školskih kantina koje su nadležnosti općina nalaze e, nalaze dakle proizvodi iz lokalnih luka, tako da je to tehnički izvedivo. Međutim, istina je da je u današnje vrijeme lakše e, onima koji vode kantinu da naruče e, ribu iz Aljaske ili Novog Zelanda ili Pacifika tri mjeseca unaprijed, nego da se bav bakću sa lokalnim proizvodima. Ali, ali to je, na primjer, čak i jeftinije, zato što nema troškova zamrzavanja, ali za to treba postati dobra volja. U svakom slučaju, u tehničkom smislu je to sasvim izvedivo. This is a good time for me, uh, Professor and also to all members. Evo, mm, ja sam bio veliko dušan sa dodijeljenim vam vremenom. Imamo još neka izlaganja, tako da ćemo morati biti stroži. Evo, evo posljednji odgovor na pitanje. to se nadovezuje na još jedno pitanje. Dakle, E, što je sa sporazumima o slobodnoj trgovini? Dakle, važno je uzeti u obzir prakse e, kod proizvodnje proizvoda iz akvakulture i ribarstva u zemljama s kojima Europska unija želi imati trgovinsku razmjenu. To može e, to se može vrlo brzo negativno odraziti na konkurentnost u sektoru. Dakle, to je razlog. A s druge strane, moguće je i e, uspostaviti neke trgovinske mjere nakon što se ustanovi da postoje problemi u praksama nekih zemalja i to u sklopu VTO. Dakle, to bi bile trgovinske mjere kojima bi se spriječilo da proizvodi proizvedeni u uvjetima koji nisu u skladu sa europskim propisima da oni se nađu na tržištima Europske unije. To smo imali, imali smo taj slučaj i sa nezakonitim ribolovom. Hvala vam. Idemo sada na iduća izlaganja. Izvolite. Gospođa Ulrik.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 ribolovom. ja imam e, tu neke ilustracije u svom izlaganju. Koristila sam ih e, i u prošlom sazivu kada sam ovdje e, dolazila. Govorit ću prije svega upravljanju maksimalnim održivim prinosom. To je osnova svega onoga što se radi. Dakle, dobro je ovdje razumjeti teoriju i realnost, jer e, teškoće u upravljanju proizlaze upravo iz ove biološke različitosti. Da kako funkcionira riblji e, stok, primjerice. Ako nema dovoljno ribe u moru, onda se one ne e, razmnožavaju željenom stopom, dakle i na taj način ne dolazi do željenog rasta populacije. Imamo pak slučajeve kada dolazi do brže ekspanzije, ukoliko one imaju primjerice i dovoljno mjesta za reprodukciju. Zato koristim ovu sliku koju vidite u mom izlaganju. Ukoliko je prostor kojim se kreću ograničen, onda se on neće razmnožavati dakle, željenom stopom. I ono što se želi postići ovim maksimalnim održivim prinosom jest održati dakle, razinu e, dakle, ribljeg stoka na onim dakle, e, nivoima kojima će se omogućiti optimalna situacija, dakle, uravnoteža između razmnožavanja te primjerice količin, veličine, dakle jedinki, količine riba koje dakle, se hrane na istim izvorima. Dakle, potrebno je pronaći ovu idealnu ravnotežu između prirode i proizvodnje. Ali život u moru ne nalikuje na ovom životu, na životu u akvariju koji sam predstavila ovom slikom i u stvarnom, e, stvarnim uvjetima se mnogo toga mijenja, primjerice temperatura, količina ribe, količina planktona na raspolaganju, potom e, veće ribe, predatori prisutni u tom području, a tu su i ribari koji se koriste različitim ribolovnim alatima. Dakle, mnogo toga utječe na, to na taj morski okoliš i situacija se stalno mijenja. Zato je teško postići ravnotežu koju sam govorila. Teško je dakle anticipirati stvari, predvidjeti i teško je dakle upravljati situacijom, u ovom slučaju ribljim stokom i to je uvijek važno imati na umu kada se govori o onome što želimo postići, a to je nešto na što se naslanjaju naše politike. Bertrand je spominjao dakle, posljednje trendove koji su zabilježeni, tu su postignuti dakle, neki pozitivni pomaci. Često se ribarstvo gleda u nekom negativnom kontekstu, ali situacija doista nije tako loša. U zadnjih 15 godina smo zabilježili jako dobre rezultate. Vidimo oporavak određenih ribljih stokova, imamo dodatne informacije koje se njih tiču. Imamo dakle, situaciju koju doista situacija nije tako loša situacija, daleko bolja nego što je bila prije, ali i dalje daleko od onoga što želimo postići na duge staze. Ovdje sa desne strane vidimo porast biomase, dakle porast količine ribe u moru. Vidite ova prva dva gornja grafa. Ona se tiču dakle Atlantika i vanjskih voda Evropske unije, dakle područja oko Norveške i Farskih otoka. Vidite da su, da su se stokovi u Atlantiku povećali za 40%, dakle govorimo o njihovoj biomasi, povećanoj unazad 15 godina. Da vidimo ovdje predstavljeno i Crno more, vidimo da tu nije zabilježen značajan napredak ali općenito dolazi do porasta. Dakle, to je važno zadržati na umu. Dakle, to su nekakve nijanse, dakle, da OJA može ukupno biti evo, nešto manje negativan kada govorimo o sektoru ribolova. Da pogledamo evropske politike i ciljeve koji su zadani 2013. Imamo neke novine koje su uvedene, primjerice, primjerice obaveza iskrcaja, zabrana dakle odbačaja. To je sve nešto što se provodi u europskom ribolovnom sektoru. Nažalost, postignut je mali napredak. Ovdje vidite situaciju sa izvješćajima od strane država članica. Dakle, govorim o izvješćajima, o izvješćima koja se trebaju dati dakle, europskim institucijama. Ovo su podaci prikupljeni od STECF-a. Dakle, oni svake godine analiziraju dakle, podatke koji se dobivaju od država članica, primjerice vezano uz obavezu iskrcaja. Još uvijek je tu situacija dosta loša, mnogo toga se mora poboljšati, bilježimo slab napredak. Neke države niti još ne provode obavezu iskrcaja. Vidimo kada je riječ o informacijama da tu ne postoje, da su tu podaci dosta siromašni. Potrebni su nam, potrebno nam je više informacija, moramo znati što je ono što se ulovilo. Ali vidite po grafu da ovdje bilježimo nešto lošije rezultate. Ovo je situacija sa baltičkim stokom. Dakle, iskrcane količine te u narančastoj boji, dakle odbačena riba. Vidite da je ovaj graf još uvijek jako visok, te smatramo da ovdje nedostaje velikih količina informacija vezane uz, dakle, točnu strukturu ove ribe vezane uz obavezu iskrcaja u Europskoj uniji. Imam ovdje dvije studije slučaja koje bih htjela podijeliti s vama. Riječ je o problematičkim slučajevima. Rekla bih čak e, očajni e, slučajevi. Tu se mora još jako mnogo toga poduzeti. I situacija je stvarno dosta loša s ovim e, vrstama, primjerice slučaj bakalara u Baltičkom moru. E, o tome smo govorili čitav već e, nekoliko puta. Vidite ovdje veliku fluktuaciju u mortalitetu. Ovaj graf ide gore dolje. Potom koliko detaljno sagledamo podatke, onda možemo vidjeti da je to riblji stok koji doista pati i sa biološkog gledišta. Bakala može biti jako velika riba, ali vidimo da se u ovom stoku riba smanjuje. Vidite ovdje ove fotografije sa desne strane. One su veličine srdele. Potom ove ribe oboljevaju različitih infekcija uzrokovanih parazitima. I naročito parazita koji koje dobivaju od e, tuljana, dakle populacije tuljana koja boravi u tom dijelu mora. Dakle, tu, smo do, tu je situacija doista loša i pes, vlada poprilično velik pesimizam, dakle kada govorimo o budućnosti ovog e, stoka. Pitanje je hoće li se taj stok oporaviti. Potom e, studija broj dva, dakle inčuni srdele u Jadranskom moru. Ovo je također vrlo složena situacija u biološkom smislu. Teško je znati kako točno stojimo, ide li riblji stok gore ili dole, što je sa maksimalnim održivim prinosom. Teško je tu postići i znanstveni konsenzus kada je reč o količini riba u ovom ribljem stoku. Dakle, najnovi podaci su oni iz 2017. Ako pogledate graf gore lijevo, vidite povećanje mortaliteta i povećan ulov u zadnjim godinama, tako da doista ne znamo kakva je situacija, ali općenito znamo da nije dobra. Nismo postignuli sporazum kojim bi, koji bi nam omogućio provedbu dakle mjera upravljanja ovim ribljim stokom. Potom treći slučaj, dakle sjeverozapadne vode, Keltsko more, Irsko more i dakle vode oko Škotske. Dakle, mješoviti ribolov obuhvaća različite stokove, neki jako dobro napreduju, drugi ne i teško je tu pronaći ravnotežu između ovih postojećih e, stokova. Često se ovdje spominju ove choke species, vrste koje ograničavaju ribolov. One imaju tu jako niske kvote. Često dolazi do pretjeranog e, izlova, nekada se kvote ne dodjeljuju na odgovarajući način. Imamo jednu studiju od prije nekoliko godina dakle, koja se bavila situacijom u ovim ribljim stokovima. I ovo su dakle neke vrste koje su najviše obuhvaćene ovim e, mješovitim e, ribolovom. Onda imate situaciju dakle, koja se tiče e, voda u Škotskoj i oko Irske u tim tom vodama se primjerice uopće ne bi trebalo više više loviti, a to nije moguće. Dakle, tu dolazi sada do sukoba različitih politika, dakle kako sada svime time upravljati. Dakle, budući izazovi, što možemo učiniti sa obavezom iskrcaja. Ovdje imamo analizu koja je provedena dakle vezano uz dakle, ribolovne mogućnosti u ovim sjeverozapadnim vodama koje sam malo čas spomenula. Tu je potrebna nešto veća fleksibilnost, neke mjere su funkcionirale, neke nisu, još uvijek je jako teško provesti obavezu iskrcaja. Ovo čemu sada raspravlja valja sagledati u kontekstu dakle doista čvrstih propisa primjerice koji vrijede u prometnom sektoru. Dakle ukoliko imate ograničenje morate ga, morate ga se držati. Tako i ovdje. A da bi se stvari kontrolirale postoje primjerice ovi radari koje nalazite u cestu i kako mi to možemo učiniti u našem sektoru. U nekim e, regijama smo imali više sreće sa provedbom. Evo ovdje vidite primjer kamera koje snimaju situaciju vezanu uz ribolovne aktivnosti. Taj sustav je automatiziran, vrlo je lako ustanoviti koje se sada riblje vrste iskorištavaju. Ja dugo radim u Danskoj tamo se bavimo ovim pitanjima. Imali smo različita testiranja, pratili smo dakle ribolovne aktivnosti i po vrstama riba. Vidite ovdje u žuto su označene male vrste, ovdje na početku ih uopće nije bilo. Potom vidimo da se tijekom noći to mijenja. Kamere su ovdje sve zabilježile. Dakle, nije da se prije nije lovila ova mala riba, već se on to nije moglo sa sigurnošću ustvrditi. Vidite, uvođenjem ovog automatiziranog e, sustava došlo je i do boljeg iskorištavanja raspoloživih ribolovnih kvota. Potom situacija na sredozemlju, a to obuhvaća i Crno more. Velik broj malih ribarskih brodova. Mediteran, dakle, nije jako veliko more, govorimo o različitim uvjetima koji utječu na situaciju ribolovnih stokova, dakle količina kisika, zone u kojima se riba kreće, mnogo različitih varijabli i velik broj ribara koji tu ribu pokušavaju uloviti. Dakle, tu je jako teško onda balansirati između ovih ekonomskih i okolišnih čimbenika. Jako dugo vremena je zemlje samo upravljalo dakle, svojim resursima, a sada se u posljednje vrijeme mnogo, mnogo truda ulaže u različite programe poput ovoga Medfish. Imamo dakle novi zamah kojima se pokušava dakle riješiti situacija na terenu i Bertrand je spominjao dakle probleme poput ovog NNN ribolova. Tu se vodi velika bitka i to je jedan dobar način da bi se zaštitile riblje vrste, dakle naročito ovi mali riblji stokovi. Na, nadalje, zaštita male ribe i to na održiv način. FAO je ovdje dakle proveo jednu studiju, dakle imamo njihove preporuke kako to učiniti. Nadalje, budući izazovi, utjecaj klimatskih promjena to će možda kompletno promijeniti situaciju. I opet fa ovdje pokušava predvidjeti utjecaj klimatskih promjena dakle na riblje stokove diljem svijeta. Mi nećemo biti područje koje će biti najviše pogođeno, to možete vidjeti na ovoj slici. To će se prije svega odnositi na tropske krajeve. Također ova područja ako označena plavom bojom će profitirati iz tog novog e, konteksta. Mi ćemo biti tu negdje u sredini. I ono što je važno istaknuti je da ćemo izgubiti produktivnost zbog klimatskih promjena. U stvarnosti bismo mogli postići bolje rezultate ukoliko budemo dobro upravljali dakle mortalitetom u kontekstu maksimalnog održivog prinosa. Moramo dakle moramo se koncentrirati na upravljanje. Potom da zaključim ono što sam željela istaknuti jest da moramo dobro upravljati sektorom ribarstva. Situacija je doista složena i nema tu jedinstvenog rješenja situacija je nepredvidljiva, puno je toga što ne možemo predvidjeti u budućnosti, tu složenost valja uvijek uzimati u obzir. Da, je, da postoji jednostavno rješenje, već bismo ga bili pronašli. Potom za RPS 2013. je označio veliku promjenu u pristupu upravljanju, dakle ribarstvom. Imamo potom obavezu iskrcaja za 2019. imamo upravljanje maksimalnim održivim prinosom u 2020. Mnogo toga se napravilo, međutim još uvijek postoje razne prepreke na našem putu. One mogu biti dakle, povijesne prirode ili pak institucijske. Imamo pojave različitih nacionalizama, primjerice Brexit, potom tu su e, rasprave sa Islandom, sa Farskim otocima, sa Norveškom. Tu je pitanje poticaja. Oni se vraćaju u VFO. To je dokumentirano. I poticaj upravo dovode do pretjeranog izlava. Dakle, koje su moje preporuke? Moramo se nastaviti koncentrirati dakle na upravljanje maksimalnim održivim prinosom. To će pomoći i ribljim stokovima i ribarima i sigurnosti prehrane. Potom potrebno je primijeniti dugoročni pristup u upravljanju ovim ekosustavima. Potom moramo uzeti u obzir sav ulov, dakle ne samo dio ulova, odnosno dio onaj dio dakle, koji je iskrcan. Moramo imati na umu dakle cjelokupnu sliku, dakle sav, sve ono što se nalazi u ulovu. I ukoliko to učinimo, onda ćemo imati bolji pregled situacije, moći ćemo bolje ocijeniti situaciju, dati odgovarajuća izuzeća, možete povećati kvote i tako dalje. Dakle, sve, sve je ovo i ono što nalazimo u članku 15 obaveze o iskrcaju, tu možemo to iskoristiti na način da od toga svi imaju koristi. Potom povećanje kapaciteta odnosno opasnosti od povećanja kapaciteta. E, možemo reći da evo nikad nije kasno, e, riba se razmnožava, možemo vidjeti vrlo brzo pomake na terenu, nikad nije prekasno, osim, nikad nije kasno osim kada je već prekasno, a vidimo da i pretjerano iskorištavanje stokova znači da stokovi postaju jako osjetljivi, da postaju manje održivi u budućnosti. Hvala lijepa na pažnji. Ništa zaista nije jednostavno. Naravno, ne bismo imali posla kad bi sve bilo jednostavno. Ako možemo sa dva pitanja e, krenuti, s obzirom malo je teško ono što mi je upalo u oko tijekom vaše prezentacije da ste e, kritični prema ispunjenju obveze iskrcaja. No, smatram da je važno pogledati zašto je to tako. A to nisam čuo od vas. Jedan od e, najvažnijih razloga jest to što ribari nisu sretni upravo s tom obvezom iskrcavanja, zato jer zato jer se iskrcava dakle i ona sitna riba, to znači da ona umire. Tako e, preživljava samo 20 do 30% i oni ih onda vraćaju u more. Dakle, moje je pitanje što mislite što su razlozi da se Eh, ova obveza iskrca da to ne funkcionira u praksi. Postavljali se pitanje većih kvota, mislim to nije odgovor, ne možemo dati generički odgovor na pitanje kvota, općenito govoreći. Kvote su su se smanjile u puno e, ribolovnih područja. Dakle, ako gledamo prema nekom rješenju, e, ako dakle uvodimo iznimke obvezi iskrcavanja, moramo vidjeti koliko je to realistično. To je moje konkretno drugo pitanje. Što smatrate? Koja su tri glavna, ako mogu tako riječi, glavna tri odgovora na da se ova obveza iskrcaja zaista e, pretoči u jedan uspjeh, da ona dobro funkcionira. Hvala vam i hvala našoj gošći. Vidim da se nedovoljno pažnje pridaje klimatskim promjenama. Vi ste rekli da smatrate, da ste dobili podatke, dakle, da smatrate da je zagrijavanje, dakle, jedno od najvećih opasnosti za eh, morski okoliš i da će od toga najviše patiti, dakle, zemlje na jugu Europe. Dakle, to je još jedno upozorenje koje dolazi iz znanstvene zajednice vezano uz ovo pitanje. Dakle, klimatske promjene nisu samo rizik, već jedna sigurnost. Nažalost, eh, ovo neće poštedjeti ni naša mora i nećemo zaštititi morsku faunu na način da svu odgovornost svalimo na ribare. I stoga me zanima, postoje li nedavne studije vezane uz učinak primjerice potrage za naftom, e, vađenja nafte dakle, na riblje stokove, jednako pitanje vezano za utjecaj nitrata i mikroplastike. Vi ste rekli da poticaji dovode do pretjeranog iskorištavanja stokova. Možete li mi to malo bolje objasniti? Ukoliko ja pomislim na poticaje koji se daju ribarima primjerice tijekom lovostaja ili na investicije u e, nove brodove, onda se ne mogu složiti s vama. Možda sam ja krivo shvatila pa bih htjela čuti objašnjenje dakle kako poticaj mogu ići na ruku pretjeranom e, izlovu. Uh, Mr. Bizarre? Gospodin Bizar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que esta, a obtenção de informação que permita... Hvala, gospodine predsjedniče. Smatram da informacije su važne kako bismo mogli bolje oblikovati svoju politiku. Dobili smo jako puno informacije do sad. Već kod e, čitanja tih informacija e, može doći do određenih kontradiktornosti, ali to je zapravo nešto što spada u demokraciju i politiku. Što se tiče ribarstva, situacija je takva kada postoji velika nesigurnost vezana za oceane i na stanje oceana i na uvjete, odnosno klimatske uvjete i na puno drugih uvjeta koji pridonose tomu da živa bića u e, moru su pod stresom. Hoćemo li zajedničkom e, ribarskom politikom se pobrinuti za to da te vrste u Europi mogu preživjeti i e, imali pozitivnih učinika. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Pitanje održivosti vezano za okoliš naravno je važno, ali isto tako moramo e, voditi brigu i o održivosti e, ljudi koji su zaposleni u ribarstvu, dakle ribara. dakle njihovo preživljavanje tijekom idućih e, godina. Sve je manje mladih e, ribara, dakle prosječna dob u ribarstvu je oko 50 godina, dakle moje pitanje je uvijek se kaže to je neizbježno e, da bude subvencija i kaže se subvencije dovode do pretjeranog izlova ali ne bismo li trebali stvari više modulirati kada se radi o određenim e, ribarima, posebno manjim ribarskim e, plovilima, e, za njih su subvencije potpore važne kako bi mogle preživjeti, kako bi njihove zajednice mogle preživjeti i kako bi mogle i njihova plovela biti u dobrome stanju. I Hvala, to su dobra pitanja kada sam se prošli e, tjedan sastao sa imenovanim povjerenikom za ribarstvo. E, pokrenuo sam upravo to pitanje, pitanje mlađih ljudi u ribarstvu. Gospodin Ferrero, molim vas budite kratki, dvije, dvije minute. Mogu biti kratak. Jedno od pitanja koje je povezano s ovim što je rečeno. Ja ne svačam automatsku vezu između e, subvencija i pretjeranih kapaciteta. E, ta veza ne mora postojati. To je očigledno jedno subjektivno mišljenje. Dakle, objektivno ne mora biti tako. Mi imamo zaista vrlo stare flote i stara plovila. Imamo velika plovila a ljudi nam kaže mi bismo investirali u smanjivanje kapaciteta. E, koriste li oni ta prevelika i stara plovila i e, rekli bi da bi bili voljni koristiti manja e, plovila i na taj način smanjiti kapacitete kada bi zato dobili potporu. Europski parlament bio je mudar vezan za komentare višegodišnji financijski okvir moramo osigurati e, e, zapravo osigurati da automatski ne, e, nemamo uvijek automatsku reakciju na sve subvencije. Dakle, nema vez, automatske veze između prekapacitiranosti i subvencija. I na posljedku Ovdje govorimo o upravljanju e, ribarstvu i u studiji se kaže da je upravljanje ribarstvom je jedno vrlo kompleksno područje. Ja bih e, rekao u prošlost, zapravo je u prošlosti bilo još i kompleksnije nego što ste predstavili. E, ribarska politika ima ekonomsku, okolišnu i socijalnu dimenziju. Jasno je da u ovoj studiji ono što smo vidjeli tijekom proteklih godina postoji pretjerano, e, zapravo e, previše naglaska se stavlja na okolišni, e, okolišnu dimenziju, ali isto tako trebamo se pozabaviti i onom ekonomsko i socijalnom dimenzijom kao što je DOP Eh, ribara, eh, dohodak, profitabilnost različitih dijelova segmenata flote, razlike između industrijskog segmenta i obrtničkog sektora, dakle malih ribara i to je naravno dodatna razina kompleksnosti koja bi se dodala. Hvala, ja ću doista vrlo kratko jer sam eh, malo čas dosta toga već rekao. Moram priznati da me ovo izlaganje neugodno iznenadilo. Jedina poluga koja se ovdje pronalazi za e, očuvanje prirodnih resursa u moru jest da se fluktuiraju dakle primanja ribara. Ja još jednom ponavljam, s obzirom da govorimo o velikim ambicijama, moramo raditi na kvaliteti ekosustava na način da E, resursi više ne budu ograničavajući čimbenik. Iz tog razloga nam trebaju ambiciozne politike za more, ali koje izlaze izvan okvira ZRP-a i želim se nadovezati na ovo što rekao moj susjed. Dakle, ne radi se samo o ZRP-u. Potrebne su mnogo šire globalnije politike kojima će se obuhvatiti i klimatski i ekološki izazovi i da kako izlaze izvan okvira ZRP-a. Na taj način će se i mora i ribari naći u toj logici gdje će biti jedan, gdje će biti uspostavljen neko sustav koji funkcionira, a da bi se bolje očuvali riblji resursi, ne treba varijabla prilagodbe uvijek biti primanja ribara jer moram priznati da je to pristup koji je previše uzak, e, koji ne uzima u obzir jedan širi globalni kontekst i koji ne uzima u obzir da ako imamo kvalitetno ekosustav u moru, više nećemo morati razgovarati o segmentaciji, kapacitetima i o smanjenju volumena, odnosno o smanjenju količine ulovljene ribe. I slažem se i s ovime što je rekao e, moj susjed, možemo se koncentrirati na mobilizaciju fondova iz Europske unije, poboljšanje sigurnosti na brodovima, mobilizaciju e, plovila kako budu bolje prilagođeni boljem upravljanju resursima. Imat ćemo jedan globalni pristup koji će omogućiti odgovorno upravljanje morskim resursima i koji će izaći, koji će služiti nekim općim interesima, a ne samo ekonomskim interesima u sektoru ribarstva. Last Gospodin Ala je posljednji govornik. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Samo sam želio e, pokazati da sam razočaran. Nekoliko je bilo redaka na putu u Briselu koji su e, u kojima je rečeno e, da je vrlo teško sa podacima ica sa utvrditi stanje stokova. Dakle, kada govorimo o MSY-u, dakle o najvećem održivom prinosu. Moj problem s time sastoji se u tome kako doći i kako osigurati da naši ribari sa svojim plovilima ne moraju se prebacivati s jedne vrste ribne na druge jer je ICES odlučio da Eh, najveći održivi prinos neće biti dobar za iduću godinu. Dakle, eh, moramo, imali smo raspravu o tomu dakle da dođemo do jednog novog modela, eh, dakle jednog paralelnog modela sa ICES-om, dakle to bi bilo dobro. No moramo pronaći način kako bi osigurali da nemamo abruptne odluke. I drugu stvar, i bit ću vrlo kratak, vidio sam jedan od posljednjih, mislim da je to bio e, petu stranicu, a to je prijetnja nacionalizma. Želimo da komisija e, mislim da ne trebamo govoriti o nacionalizmu, već o populističkim, koliko znam, Brexit stranka Brexit nije e, nacionalna, nego populistička. Dakle, tu se čuje puno stvari o Brexitu. E, niste li u opasnosti da na neki način okrivljavate e, znanstvenike, jer znanstvenici samo izvješćuju o tome što riba radi? E, profesor Ulrich, vi imate slobodu odgovoriti kako želite na postavljena pitanja. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedavajući. Hvala vam na pitanjima. Želim reći da doista cijenim vaše pitanje i mislim da se doista dotiče suštine zašto e, imamo problema. Dakle, riječ je o tome kako postići kvadraturu kruga, što je to održivo ribarstvo, što je održivo za ribe i što je održivo za ribare. Dakle, to pitanje zapravo postoji oduvijek i odgovor nikad nije crno-bijel E, postoji tu mnogo nijansi, dakle očuvanje pod svaku cijenu s jedne strane ili pak eksploatacija i zaštita ribara pod svaku cijenu i upravo e, je tu teško pronaći nekakav e, put za budućnost između ta dva suprotstavljena ekstrema i da se vratim na primjer koji sam navela na početku, ribarstvo je kao torta e, koja ima svoje granice, nije nema ga u neograničenim količinama i pitam se kolika je veličina tog, e, te torte. Jer sve što možemo činiti kako bismo povećali tortu, to će svi od toga imati koristu jer će to i e, okoliš biti produktivni, od čega će imati koristi i riblji stokovi i ribari. Lakše će se obnoviti staništa, zaštititi obalna staništa i tako dalje. Istina je da postoji nešto što nisam spomenula. Ja sam u zaključku e, to vrlo sažeto iznjela. Dakle, jedan ekosistemski pristup ribarstvu je ono što je važno e, i tu postoji izazov kada je riječ o obnovi stokova ribe na način da se poboljšaju njihovi životni uvjeti i da se poboljša sve ono što je potrebno da e, riba može doista prijeći u odraslu jedinku da bi se mogla uloviti i konzumirati. E, tako da ste s pravom to istaknuli. Zatim što se pite, tiče ICES-a, e, ja sam pokazala brojke koje se tiču 50% stokova koje se prekomjerno lovi. To su da kako podaci koji dolaze iz ICES-a to je inače poslije objedinjeno u podacima CSTP-a, ali zapravo je i taj koji jamči kvalitetu znanstvenih podataka. Ne znam je li to bilo dovoljno jasno iz mog izlaganja. Dakle, to je naš referentni centar za informacije. E, nekoliko riječi o subvencijama. Znala sam da će to biti pitanje koje će izazvati najveće polemike, a od ključne važnosti. Dakle, uvijek razgovaramo o kratkoročnim, e, dugoročnim perspektivama, kako zaštititi ribare i tako dalje. Međutim, sve studije odrađene na ovu temu pokazuju isto, a to je da e, novije plovilo ima veću snagu. Ne razi se samo o sigurnosti na brodu, radi se o tome da je motor nov, da može vući veću mrežu, potezati veću mrežu i da može uloviti veći broj jedinki po svakom satu ribolova. Tako da svi ribari mogu uloviti više i na taj način se smanjuje onaj udio u torti, odnosno kolaču. Nema jednostavnog rješenja. Novi brod će loviti više ribe. Tako da treba uspostaviti dobru ravnotežu između toga koliko ribara želimo zadržati i koliko će svatko od njih imati snagu za ribolov. E, dakle, jasno je da na sredozemlju su e, plovila stara, da su koče e, male, tako da s većim kočama, kočaricama se lovi više. Mm, tako da uvijek se zapravo vodi ta utrka za ribama koja na kraju završi tako da imamo e, prekomjerni ulov ribe. Evo, to sam htjela reći. Dakle, novije plovilo će uloviti više ribe. Mislim da to ne možemo poreći. Ne radi se ovdje samo o sigurnosti. Ja sam tu kako bih vam istaknula da su sve studije odvijek pokazivali da to u konačnici pokazuje e, povećava kapacitet ribolova pojedinog e, plovila. Bertrand vam je to već spomenuo kako je došlo do poboljšanja stanja stokova u Europi, došlo je do poboljšanja profitabilnosti. To je prva slika koju vam je Bertrand prikazao, možda sam ja to trebalo preuzeti u svom izlaganju, većina flota u Europi temeljem znanstvenih podataka kojima raspolažemo sada su profitabilni, tako da nema više situacije koju smo imali u posljednjih deset godina gdje je u ekonomskom smislu situacija bila doista očajna. Čak i na sredozemlju postoje flote koje su profitabilne jer postoji bolja ravnoteža između ribara i količinu ulovljene ribe. Tako da ta pesimistična slika ribara bez novca i mora bez ribe nije nužno e, nešto što podaci potvrđuju zato što se pojavljuju, poboljšava se stanje stokova, ali i profitabilnost tako da sam ja tu e, i da vas upozorim na sljedeće. E, pripazimo, situacija možda nije onako negativna kako se to prikazuje i kako to ribari prikazuju u razgovoru s vama. Mislim da je važno da vam istaknem e, te činjenice. Sada da se vratim na prvo pitanje vezano uz obvezu iskrcaja. Hvala vam što ste postavili to pitanje. Još jedan put e, bih e, istaknula da su to pitanja na koje je teško dati odgovor. Ne možemo zanijekati da smo imali problema sa odbačenim ulovom 40, 50 pa čak i do 80% odbačenog ulova u Europi e, doista je bila problematična razina i kada smo zatvarali oči pred time nismo to mogli riješiti. E, obveza iskrcaja je doista bila jedan e, poticaj da se stvari promjene na jedan vrlo nagao način za tu profesiju, tako da sada imamo neku vrstu blokade. Obveza iskrcaja, e, onako kako je trenutno formulirana, nije fleksibilna, teško je provesti i istovremeno se tu pokušava odgovoriti na jedan problem koji do sada nije uspješno riješen. Prema tome, to pitanje se postavlja i u Europi, Australiji, Čiliju i drugdje. E, stvari se mijenjaju, ali sporo. E, dakle, moj zaključak bi bio da treba imati mrkvu i batinu, tako da tu trebamo imati nekakav spoj poticajnih mjera i sankcija. E, mislim da nas pomalo blokira ova e, rigidna obveza iskrcaja koja ne omogućuje i ne daje dovoljno prostora za lokalna rješenja. Ali ne možemo e, zanijekati da je pitanje odbačenog ulova problematično i ovo što sada imamo nije savršeno. Ne bi bilo dobro da se sada vratimo na prvobitnu situaciju jer vidjeli smo e, do čega nas je to dovelo. Tako da kažem, ovo su kompleksne teme. Imat ćemo velik broj izazova s kojima ćemo se trebati pozabaviti u sklopu sljedećeg ZRP-a. Hvala lijepa. E, zastupnici trebaju znati da ćemo imati saslušanje 12.11. o e, upravo obvezi iskrca. Tu ćemo pozvati znanstvenike, pozvat ćemo ih na, da trećeg desetog um, objasne kako će oni obaviti svoj posao. Čuli smo situaciju na Baltiku danas prije podne da rezultati od godine do godine mogu biti dramatično različiti, tako da će nam objasniti kako oni postupaju tijekom svojih studija. Hvala lijepa profesorici. I treći dio prezentacije o vanjskoj dimenziji je gospodin Aranda. imate riječ. Eh, Dobar vam dan. Ja sam Martin Aranda iz Astija Tehnološkog instituta u Španjolskoj. Ja ću vam predstaviti treću temu, a to je vanjska dimenzija zajedničke ribarstvene politike. Moja prezentacija sličnu ima strukturu kao i one mojih kolega. Počet ću sa kratkim pregledom te e, vanjske dimenzije što to jest, kakvi su najnoviji razvoj događaja u tom području, koju vrsta izazova e, imamo u bliskoj budućnosti, nekoliko studija e, slučajeva upravo u okviru te vanjske dimenzije i na posljedku zaključci i preporuke. zašto postoji vanjska dimenzija jako dobro znamo da postoji preferencija za ribom u europskim zemljama da unatoč bogatstva stokova uvijek smo imali ribu koja je dolazila E, iz svih oceana svijeta. Za sada imamo flote koje e, ribare na, u dalekim udaljenim područjima, a povijest je pokazala da upravo takve flote koje ribare na daleko su izvor riba u Europskoj uniji, čak prije, e, dugo prije nego je donesena zajednička ribarstvena politika. Tu govorimo o e, recimo e, bakalaru iz Newfoundlanda, dakle na istočnom Atlantiku i zasad. Otprilike je 300 plovila Europske unije koje ribare u različitim dijelovima svijeta, dakle u udaljenim područjima. E, i to je, e, oni su uključeni u ribarstvene operacije u glavnim ribarskim područjima svijeta. Europska unija sudjeluje u šest regionalnih organizacija za upravljanje e, stokovima tune od Atlantika, Indijskog oceana, zapadnog dijela Tihog oceana, istočnog dijela Tihog oceana i Eh, što se tiče eh, plavo perajne eh, tune, također Europska unija sudjeluje, Europska unija osim toga sudjeluje u devet drugih regionalnih organizacija za upravljanje ribolovom koji su uključeni u područja kao Arktika, Sredozemnog mora, Sjevernog Atlantika, sjeveroistočnog dijela Atlantika i najnovija organizacija jest Južni Pacifik koji pokrivaju druge vrste, a ne tunu. Europska unija je potpisala cijeli niz ugovora o partnerstvu za održivo ribarstvo. 12 ih je, 7 su e, vezane za tunu, a 5 su mješoviti protokoli, e, dakle gdje imamo tone i isto tako imamo dva sjeverna sporazuma sa Farskim otocima i Norveškom. Ako pogledate e, ove grafikone, e, oni puno toga govore kakvu ulogu ima Europska unija u svijetu e, kao četvrti najveći proizvođač ribe. Imamo više od 5 milijuna ulova Isto tako imamo najveće tržište za proizvode ribarstva o vrijedan 30 milijardi eura, to je najnovija brojka koju imamo. Stoga je to e, jedno atraktivno e, tržište za proizvode ribarstva. 30 e, milijardi uključuje i uvoz i izvoz, pretežno uvoz. Europska unija jako ovisi o uvozu riba iz različitih dijelova svijeta. Nakon što smo vidjeli taj grafikon, imajte na umu da smo velika globalna e, ribarska sila. Ne samo glede e, izlova, dakle količine izlova, e, samo kad bismo gledali samu samo količinu izlova, onda Indonezija i Indija bi bile zemlje E, bi vodile zapravo e, glavna tijela koja vode e, ribarstvo, ali Europska je unija vodeća kada se radi u tim tijelima za upravljanje ribarstvom, zato jer predstavlja ogromno tržište za ribarske proizvode. Ali isto tako, ona je javno zapravo iskazala svoju volju da vodi i da ima vodeću ulogu u E, tim međunarodnim organizacijama. Ako pogledate temeljnu uredbu o e, ZERP-u, e, ne kaže, ali Europska unija ima cilj da provodi regionalne sporazume. U, također postoje i drugi zahtjevi. Europska unija ima vrlo snažan regulatorni okvir koji se naravno temelji na, e, na ZERP-u, na temeljnu uredbu o ZERP-u. Također postoji cijeli dio koji je posvećen vanjskoj dimenziji. Postoje naravno i drugi pravni instrumenti kao što je upravljanje vanjskih flota i uredba o agenciji za kontrolu koja E, zapravo e, pruža i kontrolu ribarstva za e, ribarstvo koje se odvija izvan prostora Europske unije i tu je i drugi niz pravnih dokumenata, a to je uredba protiv ribolova NNN. Povrh toga, Europska unija ima znažan, stručni i znanstveni aparat koji je vrlo bitan i to nas razlikuje od drugih važnih ribarskih sila na svijetu. Dakle, postoji cijeli, e, cijela mreža istraživačkih e, zavoda u različitim državama članicama koje daju potporu državama članicama u njihovom sudjelovanju u regionalnim organizacijama za upravljanje ribarstvom koje pružaju potporu zemljama Europske unije u forumima u kojima sudjeluju, a bave se e, pitanjima pomorstva i ribarstva. Postoje e, različiti ribarski e, zavodi koji također aktivno sudjeluju to je naravno ono što je također važno jest da postoje financijska sredstva koja su namijenjena ribarskoj industriji kao što je MMF, tu je i EDF. Dakle, Europski fond za razvoj koji također pridonosi razvojnim projektima u različitim područjima, kao i e, fond za regionalni razvoj, što e, se ne provodi sa trećim zobljima, ali se bavi regijama gdje se investiraju investicijski e, projekti u, u koje su recimo uključeni i Karibi i gdje se e, osigurava jedna e, teritorijalna kohezija. Dakle, to su sve elementi koji omogućavaju Europskoj uniji da ima vodeću ulogu u upravljanju e, ribljiva. Dakle, što je najnoviji razvoj događaja u toj sferi? Čak i prije nego što je Europska unija Dakle, e, od posljednje reforme koja je imala za cilj jačanje e, ribarstva, sklopljen je cijeli niz e, sporazuma u ribarstvu i o održivom ribarstvu. I sa stajališta prehrambene industrije, to su sada ugovori o partnerstvu u održivom ribarstvu. Postoje naravno i drugi prioriteti i ciljevi oni se bave pitanjem održivim, održivosti e, lokalnog e, obalnog e, ribolova gdje je i europska flota uključena u ribolovne operacije. Dakle, to je održivo upravljanje vanjske flote koja bi trebala osigurati učinkovitu kontrolu operacije izvan voda Europske unije kada se radi o europskoj floti i Također smo e, utemeljili savjetodavno vijeće e, na velike e, udaljenosti koja pruža potporu ribarskoj floti i to vanjskoj ribarskoj floti. Oni imaju tehnički odbor koji također pruža potporu komisiji. Europska unija aktivno sudjeluje u regionalnim organizacijama za upravljanje ribolovom u različitim radnim skupinama. E, također su dali niz e, prijedloga za mjere očuvanja čime se želi ublažiti oni akutni problemi u ribarstvu kao što je borba protiv e, ribolova NNN, nezakonitog, neprijavljenog, nereguliranog, e, rad na smanjenju pretjerane kapacitiranosti flote i isto tako nastojanje da se okončaju destruktivne prakse ribolova kao što je e, korištenje velikih lebdećih mreža ili razdvajanje peraja od e, morskih e, pasa. Isto tako odvijaju se aktivnosti na regionalnoj razini, recimo u Indijskom oceanu ili pak u središnjem i istočnom dijelu Atlantika. Koje izazove očekujemo u budućnosti, a e, koje su vezane za dobro međunarodno upravljanje. To su problemi koji su s nama već dugo vremena, za koje znamo već dugo, no i oni će i dalje ostati još dugo vremena izazovi, a to je sve veći rast pretjerano kapacitiranosti, broj plovila, broj e, tona, također ribolov NNN koji se odvija u različitim dijelovima svijeta, potom e, mehanizmi za dodjelu E, u različitim regionalnim organizacijama gdje se sve više govori o distribuciji e, ribarskih mogućnosti između različitih zemalja koje sudjeluju radu tih regionalnih organizacija. Još jedan veliki izazov jest pokušati e, inkorporirati jedan holistični pristup upravljanju e, ribolovom, uključujući e, razmatranja vezana za ekosustav i ona e, vezana za zaštitu okoliša. Isto tako postoje područja mora u kojima ne postoji bilo kakav regulatorni okvir. Dakle, tu nema vlasti koja bi postavljala određene zahtjeve vezane za ribarske aktivnosti, kao što je recimo u Arktiku i u središnjem, odnosno istočnom dijelu Atlantika. Isto tako postoje novi e, resurse koji se mogu e, e, iskorištavati, a koji su od ekonomskog interesa. Recimo pelagijski, s kojim njima se moramo pozabaviti i vidjeti koje koristi možemo imati iskorištavanjem tih resursa. I tu je naravno pitanje socijalne održivosti ribarstva – napose e, u pogledu e, rada, uvjeti rada posada kada rade na plovilima iz drugih zemalja koji rade na otvorenome moru E, postoje određena e, izvješća da neki od njih rade u gotovo polu ropskim uvjetima i tu Europska unija e, radi vodeću ulogu i međunarodnom pomorskom organizacijom, organizacijom rada i puno toga može se poduzeti upravo vezano za taj iz, izazov. Morat ću vas zamoliti da malo ubrzate vašu prezentaciju. Imamo E, četiri studije različitih <clears throat> slučajeva i to su e, regionalne organizacije vezane za upravljanje tunom, dvije su glavne grupe, grup, interesne skupine koje vrlo često imaju suprotne pozicije vezano za e, usvajanje mjera upravljanja i očuvanja. Tu su s jedne strane razvijene zemlje u odnosu na obalne zemlje, tu također postoji problem kako se riba može smrznuti, što raditi sa pretjeranim kapacitetima. No, to su naravno legitimne e, težnje zemalja u razvoju koje su predložile druge inicijative kako bi recimo zabranile uporebu lebdećih mreža u isključivoj ekonomskoj zoni. Drugi slučaj povezan jest e, ugovor o partnerstvu za održivi e, ribarstvo s Mauritanijom, Senegalom i Gvineom Bisajom. Njima nedostaje znanstvenih i tehničkih sredstava kako bi udovoljili svojim potrebama. Postoji snažan pritisak na flotu Europske unije koji rade po vrlo strogim e, regulatornim okvirom, dok treće zemlje nisu podložne i sličnoj regulativi. I također postoji potreba da se osigura transparentnost u korištenju sredstava, ta se sredstva koriste za izgradnju institucionalnog okvira koji je potreban e, ribarstvu. I potom imamo slučaj međunarodnog upravljanja, naime Europska je unija prirodni vođa kada se radi o upravljanju oceanima i ribarstvom. Postoji cijeli niz inicijativa i sredstava koji su trenutno u tijeku. Postoji potreba da se nastavi e, e, borba protiv e, problema koje smo spomenuli. I četiri, četvrti slučaj je Brexit. I mi smo dokumentirali, prepoznali da postoji institucionalni okvir koji je vrlo snažan i sa, dakle, sa znanstvenom suradnjom koji je vrlo važno da bude zadržan ako je moguće. Mi trebamo revidirati načelo relativne stabilnosti kako bi e, distribucija kvote e, bolje odražavala distribuciju e, stoka. I to završava s time da e, unilateralno e, iskorištavanje možda neće imati najbolji utjecak na stok i zaključ, zaključujem. Europska unija je u dobroj poziciji da bude vodeća kada se radi o međunarodnom upravljanju ribarstvom. Postoji potreba za stvaranje kapaciteta u zemljama u razvoju kako bi one mogle odgovoriti na jednaki način E, na međunarodnim forumima, u radnim skupinama i u regionalnim organizacijama za upravljanje ribarstvom. Tako da se e, ne ostave po strani i e, potrebno je dalje nastaviti suradnju E, nakon naravno izlaska u Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. Dakle, preporuke pojačati institucionalni kapacitet vezano za e, zemlje u razvoju, odnosno regije u razvoju, vidjeti kakve su, kakva se pomoć pruža tim zemljama e, koja, koje omogućuju floti Europske unije da ribare u njihovim područjima. Tu se postavlja pitanje transparentnosti, dakle da znamo tko gdje i što e, lovi kako bi se osigurali isti uvjeti za sve sudionike i naravno zadržati suradnju kada se govori posebno o upravljanju zajedničkim resursima, bilo na bilateralnoj ili međunarodnoj razini i bolja koordinacija sa fondovima Europske unije koji su e, namijenjeni upravo održivo u ribarstvu različitim područjima. I osim toga koordinirati to s drugim glavnim donatorima kao što je recimo Svjetska banka ili druge. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepo, mislim da je to bilo dosta ohrabrujuće. Rekli ste da ima prostora za poboljšanje, ali i da ima nekih aspekata u kojima postižemo bolje rezultate od većine ostalih. Sí, eh, quiero agradecer el estudio sobre la dimensión. Izvolite, gospođo Aguilera, hvala. Hvala još jedan na ovoj studiji vanjskoj dimenziji. Vidim da tu postoji veliki potencijal. Postoji e, velika potražnja za proizvodima iz ribarstva. Oko 40% e, dolazi iz trećih zemalja. También duda, se Postoji značajna količina proizvoda iz ribarstva e, koji se uvoze, dakle, od onoga što konzumiramo. Mnogo se čuje o tome od sektora ribarstva. Naime, europski standardi su visoki, očekivanja europskih građana su vrlo visoka u smislu transparentnosti. Dobrobit životinja, zaštita okoliša i tako dalje. I también que lo vaya asumiendo i kao što smo čuli eh, iz sektora, njima treba pomoć da se pridržavaju tih e, pravila i da ta pravila preuzmu i druge zemlje diljem svijeta. Treba povećati zahtjeve za transparentnošću, odnosno prenijeti ih i na treće zemlje. Kada potpišemo sporazum o suradnji u ribarstvu s nekom trećom zemljom, trebamo tražiti da se ta zemlja pridržava istih zahtjeva o transparentnosti. postoji različiti zahtjevi za različite flote u svijetu, tako da postoji i nefer konkurencija. Znamo da je sve bolje kad je veća transparentnost, ali te zahtjeve za transparentnošću trebamo prenijeti i na čitav međunarodni sektor ribarstva ponekad je teško e, ugraditi transparentnost u sporazume o partnerstvu. Postoje neki zahtjevi koji su uvršteni u sporazum o ribarstvu Mi se nadamo da ćemo zabilježiti poboljšanja u sektoru ribarstva. Dakle, mislim da trebamo doista staviti snažni naglasak na vanjsku dimenziju Dakle, trebali bismo raditi na tome da se poboljša sektor ribarstva. Neke zemlje imaju doista veliki potencijal, ali e, se ne pridržavaju istih standarda kao i mi i zapravo su naši konkurentni na međunarodnom tržištu. To je ono što sam htio istaknuti. I zapravo bih tu postavio sljedeće pitanje. Zahtjevi koje mi kao zastupnici definiramo prilikom e, sporazuma o slobodnoj trgovini. To bi bila tema. Što mi možemo poduzeti e, kako bi se standardi u transparentnosti doista uvrstili u te sporazume? Na koji način možemo mi unaprijediti svoju ulogu prilikom izrade tih sporazuma? Hvala. Pa evo ja bih samo ponovio ovo što je već rečeno. Ova studija je dosta sveobuhvatna, zanimljiva je. Ako se dobro sjećam, dakle, mogućnost eh, Brexita bez sporazuma je tu, ali kao što vidimo iz dokumenta, Brexit je sam po sebi problematičan. Još bih e, postavio jedno pitanje koje je možda upućeno onima koji su glasovali. E, dopao mi se ovaj stavak o ribarstvu 1.04 gdje se govori o makrosporovima. Mislim da je to vrlo relevantno za Brexit i za ono što će se dogoditi u sljedećih nekoliko mjeseci. Zatim tu je i stajalište komisije prema Islandu, to je također važno. Bilo bi mi drago da je nešto uvršteno u zaključke, jer mi želimo jedan sporazum, multilateralni sporazum i ne želimo da e, se netko ponaša poput Islanda, tako unilateralno. Uh, Doista bi bilo dobro da se to nađe u zaključcima i ja ću svakako izvršiti pritisak da se e, pitanje Islanda stavi što prije na dnevni red, da se to postavi kao pitanje komisiji. To je jedan e, makro spor sa Islandom i mislim da će to svakako utjecati na našu suradnju sa e, vladom, britanskom vladom. Hvala. Ima li još pitanja? Pa evo, drago mi je da ste pronašli nešto pozitivno u vezi s Brexitom. Ja to nisam bio u stanju pronaći. A kad je o Islandu, kao što znate, tu su i djelatnici iz komisije. Na, bili su naime na posljednjem sastanku, a u listopadu je održan sastanak sa Islandom, Grenlandom, Norveškom Naime, održat će se taj sastanak, tako da ćemo zatražiti od komisije da nam podnese izvješće o dosad ostvarenom napretku. E, želite li možda odgovoriti ili reagirati na nešto od ovoga što je rečeno? Perdón, una eh, respuesta a la pregunta de la parlamentaria Aguilera. Pa evo, odgovorio bih gospođi Aguileri. Dakle, pitanje je bilo vezano uz flote e, zemalja s kojima imamo potpisane sporazume o partnerstvu. Na koji način možemo ohrabriti te zemlje da usvoje standarde koji bi bili usporedivi s našima, dakle da imaju jedan e, normativni okvir sličan našem. Vrlo je teško odgovoriti na to pitanje Riječ je o suverenim državama koje imaju punu slobodu da propišu standarde za svoje flote, posebno kada je riječ o e, priobalnom ribolovu. Postoji i klauzula zabrani diskriminacije. Isti uvjeti moraju se primjenjivati na flotu dotične zemlje kao i na flotu Europske unije. Ponekad je riječ o tehničkim mjerama, o mjerama kontrole ili nadzora, tako da ova klauzula zabrane diskriminacije omogućuje e, svima da budu ravnopravni. Zatim tu je i dodjela sektorske pomoći. Dakle, kada e, zemlje primjenjuju pravila na sve. A la del herring o de otras especies que han sido pescadas de forma unilateral por Islandia. Esto lleva una reflexión. Dakle, kada je riječ o nekim e, vrstama koje se love e, u Islandskom moru, istina je da je ponekad riječ o unilateralnim e, odlukama. Island definira svoje kvote prema vlastitom nahođenju. Kada bismo imali zajedničko upravljanje vodama, to bi se ticalo i Europske unije, Velike Britanije, Norveške i e, Farskih otoka. Međutim, trebamo se oslanjati na studije e, za pojedine vrste znači kada je riječ o definiranju količine resursa i to u raznim fazama života da vidimo kako raspodijeliti kolač u kojem trenutku je moguće ići u ribolov, koja flota smije ići u koje teritorijalne vode, smije li ići u vode susjedne zemlje, dakle to sve zahtjeva e, jednu jaku suradnju. Hvala lijepo. Hvala na ovom sveobuhvatnom Mm, poslu. E, mi pozdravljamo sve vaše preporuke. Uvijek postoji opasnost da se takvo izvješće nađe na nekoj polici i da svi zaborave na njega. U svakom od ovih odjeljaka naveden je popis preporuka, a moja osobna preporuka članovima odbora bilo bi da vas trebamo ponovno pozvati za godinu dana i vidjeti što je sa ovim stvarima koje ste istaknuli i preporukama koje ste iznijeli? Je li ostvaren neki napredak? Mislim da bi to bio dobar e, okvir za naš daljnji rad u sljedećih nekoliko godina. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je akvakultura. Ako se dobro sjećam, 2019. godine kada je ZRP pokrenut, kada ga je komisija pokrenula, E, stavljen je naglasak na to da ne postižemo puni potencijal u razvoju akvakulture, da tu treba nešto poduzeti i da e, će nas reforma ZRP-a izvesti na pravi put. Međutim, usprkos e, iskazanom entuzijazmu nismo ostvarili značajan napredak u tom segmentu. Tako da ću zamoliti gospodina Leinemana da uzme riječ i da nešto kaže o ovoj točki dnevnog reda. Hvala vam lijepo i lijepi pozdrav svima. Hvala vam što ste nas pozvali. Ja sam pripremio jedno kratko izlaganje kako bih vas uveo u raspravu. Zamolili ste nas da vam predstavimo potencijal održivog razvoja akvakulture u Europskoj uniji, što je iznimno relevantna tema kako bi se postigli ciljevi održivog razvoja te ciljevi politika poput sigurnost hrane, e, zapošljavanje, e, očuvanje resursa i tako dalje. Međutim, e, klimatske promjene, dekorbanizacija, bioekonomija i cirkularna ekonomija su neke nove teme i građani također traže održivi, održivi prehrambeni lanac. Što se tiče akvakulture u Europskoj uniji, temeljem posljednjeg e, gospodarskog izvješća komisije iz 2018. godine u području akvakulture, e, vidimo da se akvakultura oporavlja, e, dolazi do skromnog, ali trajnog porasta. U ovom sektoru zapošljava se 75.000 ljudi u Europi, uglavnom u manje razvijenim priobalnim i ruralnim područjima i premda postoje razlike u odnosu na riblje vrste. Ovaj sektor se nosi sa nekim e, sličnim izazovima neovisno zemlji. Iz tog razloga akvakultura još uvijek nije postigla puni potencijal na teritoriju EU-a. E, moram naglasiti da je riječ o EU, budući da u svijetu akvakultura predstavlja e, najbrže rastući prehrambeni sektor u svijetu Dakle, gotovo polovica e, ribljih proizvoda dolaze iz akvakulture, a ne iz ribolova, što nas ne treba iznenaditi jer e, kako bismo inače mogli prehraniti rastuće e, broj stanovnika na zemlji. Mnogo hrane se uzgaja na zemlji, na kopnu, dakle tu se troše dragocjeni resursi. Akvakultura tu nudi jednu alternativu iz tog razloga se očekuje da će ovaj sektor bilježiti daljnji porast. Možda idem prebrzo. E Ako usporedimo e, proizvodnju e, morskih proizvoda u svijetu i Europskoj uniji, vidimo dakle na lijevoj strani ovaj grafikon koji prikazuje svjetsku proizvodnju, a s desne strane Europsku uniju i imamo dakle ulov plavom bojom i akvakulturu crvenom bojom dolazi do e, pada i stabilizacije. E, međutim, akvakultura uglavnom je e, bilježi stabilan trend. Spomenuli ste 2011. Dakle, zapravo nije došlo do neke promjene u volumenu u Europskoj uniji što se tiče akvakulture. Trenutno na akvakulturu otpada 1,2% ukupnog volumena, a 1,9% vrijednosti. Dakle, EU sudjeluje u svjetskoj proizvodnji 1,2% i 1,9%. E, trebamo voditi računa o tome da 60% posto e, hrane, naime proizvoda iz mora e, koji se konzumira u EU, uniji dolaze iz uvoza, a riba uzgojena u EU predstavlja samo 10% ribe koja se prodaje na našim tržištima. Akvakultura u Europskoj ima visoku vrijednost, ispuljava visoke e, standarde što se tiče kvalitete, dobrobiti životinja i ljudi te očuvanja okoliša. Međutim, ta visoka vrijednost još u velikoj mjeri je nedostatno iskorištena. Akvakultura može doprinijeti postizanju drugih ciljeva politika kao što su dobar e, ekološki status voda te borba protiv klimatskih promjena i borba za dekarbonizaciju gospodarstva. Mislim da se još mnogo toga može učiniti ako uzmemo u obzir da školjkaši mogu sami čistiti vodu, dakle njihov uzgoj čisti vodu. Imamo jedan takav projekt na Baltičkom moru e, što je doprinjelo borbi protiv e, eutrofizacije. Zatim, e, morska trava također omogućuje dekarbonizaciju, može služiti za apsorpciju emisija CO2 što se tiče sektora, s lijeve strane vidite vrijednost, a sa desne strane volumen. Dakle, narančastom bojom je označena morska riba, crvenom e, slatkovodna riba i plavom školjkaši. Što se tiče vrijednosti, morska, e, morska riba još uvijek e, je najvažnija. Što se tiče proizvodnje, slatkovodna riba je bilježi jedan kontinuirani trend. A što se tiče država članica, ovaj sektor je koncentriran na nekoliko vrsta i nekoliko zemalja. Dakle, visoka razina koncentracije pet država članica pokriva 70% volumena i vrijednosti prodaje među 28 država članica. Španjolska, Francuska, Italija, Ujedinjeno kraljevstvo i Grčka. Dakle, to je to su ovih pet zemalja koje e, imaju najveću proizvodnju. Nakon toga slijedi nizozemska i onda dolazi do značajnog pada u smislu volumena što se tiče vrsta, devet vrsta, e, na devet vrsta otpada gotovo 90% proizvodnje u akvakulturi, tako da postoji potencijal za diversifikacijom koji još tek treba ostvariti i reći ću nešto o novim proizvodnim metodama koje su se pojavile kasnije, kao i su e, da se e, postoji neke nove vrste koje se mogu uzgajati, ali koje su za sada još marginalne. U ovih devet vrsta imamo atlantski losos, zatim e, imamo brancin, oradu, pastrvu i tako dalje. Um, Što komisija poduzima temeljem zajedničke ribarstvene politike ne postoje stroga pravila za akvakulturu u Europskoj uniji. Da kako tu se moraju ispunjavati zahtjevi iz e, područja zaštite okoliša, zatim okvirne direktive za vode, za staništa, za ptice, zaštita potrošača, cirkularna ekonomija i tako dalje. Međutim, temeljem ZRPA iz 2013. godine usvojene su strateške smjernice za održivi razvoj akvakulture u EU i tu postoji jedan dobrovoljni proces za suradnju između komisije država članice, a s ciljem promicanja održivosti i rješavanja zajedničkih problema. Tu, te smjernice se temelje na četiri prioriteta. E, olakšavanje pristupa vodi i prostoru, poboljšanje konkurentnosti i eksploatacija komparativnih prednosti te jednaki uvjeti. Ova politika koju također nazivamo otvorenom metodom koordinacije ima potporu iz višegodišnjih strateških planova država članica koji definiraju njihovu politiku za akvakulturu i to iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Dakle, dolazi financiranje, tako da su oni morali, e, države članice su morale donijeti operativne planove, višegodišnje planove i kolektivni cilj od, je definiran u to vrijeme od 25%. E, 1,2 milijarde eura iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo dodijeljeno isključivo za akvakulturu. Tako da vidimo da e, taj sektor hvata korak e, i dobro se razvija. Zatim imamo još jedan dokument o zakonodavstvu Europske unije, dakle priručnik državama članicama o tome kako primijeniti okvirnu direktivu o vodama e, prilikom uzgoja ribe redovito surađujemo s državama članicama, održavamo seminare na temu razmjene dobre prakse, tako da države članice sudjeluju, uzemno sudjeluju u projektima jedne drugih. Zatim savjetodavno vijeće, postoji savjetodavno vijeće za akvakulturu u sklopu ZRP-a. Prošle godine smo pokrenuli e, evaluaciju otvorene e, metode koordinacije i uskoro ćemo objaviti radni dokument e, gdje će biti izneseni zaključci. Prema nekim preliminarnim rezultatima, zahvaljujući strateškim smjernicama, vidimo da se, da tržište bolje poznaje akvakulturu i općenito postoji bolje poznavanje tržišta. Vidjeli smo e, koji su što se sve financira iz e, Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Većina država članica osvojila je strategiju za akvakulturu. Isto tako se e, sve više ulaže u istraživanje i inovacije u tom sektoru. Države članice su također poduzele mjere da poboljšaju koordinaciju među tijelima državne uprave koja su nadležna za akvakulturu, također su smanjila birokraciju, pojednostavila postupke i neka imaju i dakle e, mogućnost one stop štopa u slučaju e, dakle kada se želi osnovati e, ribogojilište. Ponekad je čak bilo potrebno do tri godine da se dobije dozvola. Nemamo još podatke da je to vrijeme bitno skraćeno, ali barem su uspostavljeni preduvjeti da se to promijeni u buduće. Zatim prostorni planovi za pomorsko dobro i tu su također e, integrirani projekti akvakulture. Što nam sada slijedi? Vidjet ćete sljedeći tjedan da kandidat za povjerenika e, Virginius Sinkevičius dobio zadatak e, od e, predsjednice da definira potencijal održivog, e, održive proizvodnje hrane iz mora. I mi ćemo sada izraditi jednu studiju gdje ćemo se pozabaviti dosadašnjim postignućima, ali i recentnim događajima da se vidi na koji način akvakultura može dati svoj doprinos širim ciljevima Europske unije. Vidjet ćemo kakvi su ekonomski rezultati u sektoru, e, kako taj sektor može doprinijeti ublažavanju klimatskih promjena, e, gdje se može uzgajati ista riba, u kojim e, podmorima i vidjet ćemo koje su prilike za inovacije. Zatim, početak novog VFO-a prilika je za države članice da revidiraju akcijske planove za ribarstvo, za akvakulturu. Mi ćemo ih e, mi ćemo u svakom slučaju ohrabriti države članice da se oni ažuriraju. Prije nego što iznesem zaključke, želio bih spomenuti dvije teme koje ćemo također uzeti u obzir u kontekstu spomenute revizije. Jedno je, su inovacija, drugo e, plava bioekonomija. Akvakultura u Europskoj uniji je inovativni sektor. Bilo je više od 250 eh, projekata eh, koji su se financirali sredstvima iz Europske unije u području akvakulture. Bilo je nekih eh, inovativnih projekata iz, koji su se financirali iz programa LIFE ili instrumenta za male i srednje poduzeća. Postoji niz ideja koje kruže, međutim moramo to bolje iskoristiti i to je sastavni dio politike o plavom gospodarstvu koju je komisija donijela. Postoje novi sustavi za proizvodnju, ovo je slika e, jednog e, pogona e, u Zelandu, u Nizozemskoj gdje se proizvodi visoko kvalitetna riba koja, ima, koja je na razini kvalitete ribe za suši. I to je jedan zatvoreni sustav, tako da nema nikakvih e, emisija koje se ispuštaju u okoliš i vrlo je blizu tržištu. Postoje također i ribogojilišta lososa u regiji Sar blizu Luksemburga i oko Dakle, okolo u okolici se vrlo brzo, e, vrlo blizu nalaze potrošači, restorani i tako dalje, tako da se smanjuje vrijeme prijevoza. Isto tako postoji akva Ponik. Dakle, što je kombinacija između uzgoja ribe i e, proizvodnje hrane. Tako da se može koristiti riblji otpad za prehranu. Tako da postoje doista veliki potencijali za cirkularno gospodarstvo. Uh, climate change. One more step further. Još jedan korak dalje u prehrambenom lancu nailazimo na e, potencijal algi. Mi se uvijek bavimo velikim predatorima, tunama. Ali možda možemo dobiti protein iz samih algi, tako da ne izgubimo bjelančevine putem. Postoji niz zanimljivih projekata u smislu hrane za životinje ili čak e, hrane za ljudsku prehranu. E, industrija ribogojilišta e, sada čeka da se počnu proizvoditi e, makroalge koje bi služile kao alternativa ribljem brašnu i one bi bile bogatije omega-3 kiselinama. Osim toga, alge su vrlo vrijedne za industrijsku svrhu kao biomaterijali i ukoliko ne razvijemo proizvodnju algi u Europi dodatno, morat ćemo to voziti iz ostatka svijeta i mislim da ćemo tu onda propustiti neke prilike koje nudi ovaj inovativni, inovativni sektor. Isto tako imamo i jedan e, smjernice koje će poslužiti komisiji kao putokaz za plavo gospodarstvo i dakle radit ćemo na tim preporukama. Uh, um, Još jedna posljednja napomena. Vrlo je važno voditi računa o tome kako se to percipira u javnosti. Treba objasniti potrošačima zašto je bolje konzumirati ribu koja je uzgojena od one koja je ulovljena. To nije laka rasprava. Bilo je nekih kampanja koje smo financirali u Europi. E, primjerice jedna ovo je jedna dakle, škola na kotačima e, koja pokazuje e, učenicima kako izgleda uzgoj u kavezu i koja govori o pogodnostima akvakulture. To je jedan od načina promicanja sektora. Kada god govorimo o ZRP-u, govori se o profitabilnosti industrije, odnosno poboljšanju uvjeta vi se ovdje niste dotaknuli teme zarade. Je li ovo profitabilna djelatnost ili jednostavno jeftinije uvesti ribu dakle, koja se na ovaj način uzgaja iz trećih zemalja? Mislim da je to velika komercijalna mogućnost koja nije dovoljno iskorištena. Ha, možda se i varam, kaže predsjednik. Pa da, kada pogledate ovu dodatnu vrijednost. I think it was this. Um, the Atlantic salmon, it's 14%. Atlantski losos, dakle 40%, ali 20% vrijednosti. Potom imate jednu vrstu ribe iz Zelanda, ona koja je i visoko profitabilna. Evropska akvakultura je zasebna niša i ona svoje proizvode prodaje jako dobro, dakle oni koji su uspješni u ovom poslu mogu jako dobro zaraditi. Sektor jako dobro financijski napreduje nakon zabilježenog pada, dakle tijekom godina financijske krize, ali brojke se sve više rastu. Okay, okay. Milan pa Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Zahvaljujem se predstavniku iz komisije. Akvakultura je iznimno važno područje i treba mu posvetiti posebnu pažnju. Upravo je to jedna od najbrže rastućih aktivnosti u proizvodnji hrane u posljednjih nekoliko godina s prosječnom godišnjom stopom rasta od six do eight godišnje. u europi u sektoru je izravno zaposleno preko eighty five zero ljudi. kao posljedica gospodarske krize na području eu a posljednjih godina sektor akvakulture se naglo razvija. osim proizvodnje hrane što je primarna svrha akvakulture ne smijemo zaboraviti ni ostale kao što su umjetno povećanje populacija riba obnova staništa i populacija ugroženih vrsta riba i drugo. u republici hrvatskoj morski uzgoj odnosno marikultura je iznimno važna i posljednjih godina se razvija. marikultura u republici hrvatskoj uključuje uzgoj lubina komarče i atlantske plavoperajne tune te uzgoj školjkaša ukupna proizvodnja u morskom uzgoju u. two thousand and eighteen godini iznosi vie od sixteen five tona. ono to vidim kao najveu prepreku razvoju sektora akvakulture je nedovoljna postojea administrativna podrka odnosno kanjenja i teškoće pri izdavanju odgovarajuih dozvola. potrebno je pojednostaviti birokratske postupke te osigurati bolju koordiniranost na regionalnoj i lokalnoj razini. Također mislim da prednosti akvakulture nisu dovoljno naglašene i da taj sektor zaslužuje puno veću promidžbu. Ribarstvo i marikultura su kompatibilni sektori i među njima ne bi smjelo biti antagonizma, posebno u obalnim i otočnim područjima pojednostavljenje postupaka koji prethode odobravanju sredstava iz europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo je također važan preduvjet za razvoj sektora akvakulture. hvala Znamo da je akvakultura izuzetno važna i da poboljšava kvalitetu e, života, dakle osoba koja se bave tom djelatnošću utječe pozitivno na proizvodnju hrane i tako dalje. Imamo i podatke Svjetske agencije za hranu, dakle vidimo da se ovaj sektor razvija izuzetno snažno 2016. prosječni rast je bio 5,8% u ovoj djelatnosti, dakle diljem svijeta. To su brojke dakle, koje se tiču globalnih razmjera, ali nismo vidjeli ovako sjajne rezultate na području Europske unije. Imamo čak pad od 2,8% u razdoblju dakle, od 2007. godine. Španjolska je primjerice jedna od zemalja koje ne bilježe sjajne rezultate u ovim sektorima. Znamo da će zasigurno u budućnosti doći do porasta potražnje za ribom i trebali bismo dakle odgovoriti na taj trend. Ovo je doista sjajna prilika za daljnji procvat takva kulture u Europi pokrivamo tek 10% dakle unutarnje potražnje za ribom, a ostatak dakle čini uvoz vezana riba iz drugih zemalja. kada pogledamo brojke, akvakultura bi trebala zamijeniti ovu stopu uvozne ribe. Možda bismo u budućnosti trebali na sebe gledati kao na uzgajivače ribe. Mi ćemo u svakom slučaju kao parlament podržati održivu akvakulturu u Europi. Želimo dobre temelje za taj sektor. Znamo što treba učiniti. Treba pojednostaviti birokraciju, treba vidjeti kakva je situacija sa planiranjem, poboljšati konkurentnost. Nažalost, u Europskoj uniji situacija je takva da još uvijek bilježimo stagnaciju. Kolegica iz Hrvatske nam je upravo rekla kako poboljšati stvari. Ali ako, poboljšamo, ako pogledamo dakle, Europu u cijelini, onda možemo vidjeti da se situacija ne poboljšava, dok se istovremeno poboljšava u ostatku svijeta. Imamo dakle vrlo ambiciozne ciljeve Navedene je u VFO, tu je bio e, dakle izvjestitelj kolega Mato. Ovdje se dakle fond želi preimenovati u fond za ribarstvo i akvakulturu. U tom izvješću dakle se spominje financijska pomoć, e, izravni poticaj, bespovratna sredstva. Svjesni smo da bi u tom kontekstu dakle, trebala je veća pomoć e, dakle, malim i srednjim poduzećima, te se nadam da će do toga doći, da će doći do bolje valorizacije akvakulture, da će dobiti mjesto koje zaslužuje. Hvala. Hvala lijepa. Ja bih htio dodati jednu stvar, dakle, vezano uz ovu tvrtku iz Novog Zelanda. Drago mi je da ste to prikazali u svom izlaganju. Prve godine rada ove tvrtke su bile jako teške. Oni su trebali pronaći dobru ravnotežu između proizvodnje ribe i kvalitete proizvoda koje prodaju. Imali su tu problema sa nekim bolestima riba, sa kvalitetom vode. Dakle, trebalo im je tu nekoliko godina da bi došli do ove točke u kojoj se sada nalaze. Također u tim prvim godinama poslovanja imali su problema vezano uz ispunjenje ciljeva. Dakle, niste ispunili ciljeve i morate sada vratiti novac. To ih je doista vratilo unatrag. Evo, birokracija ih je gotovo dokrajčila. I samo zahvaljujući drugim financijskim donorima koji su im uskočili u pomoć, uspjeli su stati na svoje noge. Činjenica što nisu dakle odmah na početku ispunili ciljeve je skoro bila uzrok njihove propasti. I zato osigurajte se da ove isplate ne budu tako strogo birokratske, naročito kada je riječ o novim tvrtkama. Teško im je na samom početku. Hvala akvakultura u Europskoj uniji prolazi kroz jednu fazu recesije. To utječe i na stanje na tržištu rada Italije i Europske unije. Ovdje je zaposleno oko 85 tisuća ljudi koji su uglavnom zaposlene u malim i srednjim poduzećima. U Italiji djeluje oko 800 postrojenja koje proizvode 140 tisuća tona svježih proizvoda, odnosno 40% ukupne nacionalne proizvodnje vrijednosti oko 400 milijuna eura. Talijanska akvakultura nudi izvrsne proizvode, imamo jamstva o sigurnosti dakle, cijelog lanca kada je riječ o poštovanju strogih uvjeta proizvodnje i ostvarujemo značajan rast. Danas je uvoz iz trećih zemalja u ovom području oko 70%. Strategija za plavi rast stavlja akvakulturu u one sektore koji će bilježiti najbolje rezultate kada je riječ o stvaranju radnih mjesta i održivom rastu. Međutim, ovdje postoji problem sa slabim iskorištavanjem europskih fondova. Oni bi trebali biti lakše dostupni, trebali bi omogućiti razvoj inovacija. Potom su tu problemi vezani uz e, zaštitu okoliša i sanitarne norme, odnosno uz nezakonito korištenje kemijskih substanci i antibiotika. Zbog toga smatram da bi trebalo dati preciznije informacije kada je riječ o korištenju cijepiva i antibiotika u ovom sektoru. I to u skladu sa njihovim mogućim opasnostima po ljudsko zdravlje i po ekosustav. Prije svega mislim na rezistentnost na antibiotike diljem e, cijelog lanca. Trebali bismo posegnuti za nekim alternativnim rješenjima, poboljšati dijagnostiku i cjepiva. Osim toga, riba bi trebala doći iz održivog e, izvora. Smatram da je potrebno da kontrolirati nutrijente, povećati korištenje algi, dakle morskih algi i ostalih algi. Često je ovaj sektor e, žrtva nepoštovanja mjera zaštite okoliša. Tu nema dovoljno transparentnosti kada su u pitanju koncesije. Bilo bi dobro ovdje bolje kontrolirati stvari. Za kraj, akvakultura ne može biti zamjena za tradicionalan ribolov. Tu trebamo poboljšati dakle, dostupnost ribe na našem unutarnjem tržištu, zajamčiti odgovarajuću kontrolu proizvoda, jer znamo da ta kontrola nije tako stroga u zemljama izvan Europske unije. Eh, Izvolite. da se nadovežem na ovo pitanje vezano uz poticaje koji se daju ovoj industriji. Zanima me jesmo li ovdje promašili cilj. Dosta se novca uložilo u akvakulturu. A ipak ako pogledate podatke nema povećanja volumena. Dakle, observatorij dakle, za ribe i akvakulturu raspolaže podatkom o povećanju od 23%, istovremeno smo imali inflacijsku stopu od 17%. Dakle, dobivamo li vrijednost za svoj novac kada je riječ dakle, o davanju potpora ovom sektoru industrije. Tamo ide novac poreznih obveznika, bili se on mogao i bolje iskoristiti kada govorimo o sigurnosti prehrane. Ovo je inovativni sektor, e, razvija se, ali kada ćemo vidjeti dakle, da dobivamo odgovarajuću vrijednost za novac koji je uložen da bi se pomoglo ovoj industriji. Kada budete odgovarali, možda biste mogli progovoriti o poticajima koji su tu na raspolaganju. Dakle, što je sa sredstvima koje se isplaćuju? Hvala. I hvala komisiji na ovom izvješću. Mislim da je ovo je jako zanimljivo, riječ je o sektoru koji značajno raste, a održiva prehrana je nešto što svi želimo. Mislim da su ove brojke dosta dobre, evo zaposlenih je u tom sektoru 85 tisuća. I riječ je o grani koja je važna za mnoge zemlje. Što je sa propisima? Što će komisija učiniti? kada je riječ o proizvodnji ribe izvan Europske unije, dakle treće zemlje koje izvoze ovdje, one predstavljaju značajnu konkurenciju. I što komisija poduzima? Imamo dakle pastravu koja dolazi iz Turske kao primjer toga. Mr. Hvala vam gospodine predsjedavajući i zahvaljujem na ovoj prezentaciji vezano uz akvakulturu. Shvaćam da se želi promicati sektor akvakulture i to je dobro da se riješe neki izazovi kao što je kvaliteta, sigurnost prehrane i tako dalje. Ono što me uvijek čudi je da se to pokušava promicati na jedan uniformni način, neovisno o tome e, koje, kojim vrstama želimo dati prednost, odnosno kojim vrste želimo uzgajati u ribogolištima ili ne. Dakle, e, nemaju svi jednak utjecaj na okoliš, kvalitete u smislu bjelančevina, zatim nemaju jednake emisije CO2, dakle uzgoj ovisi o vrsti, jer primjerice kod uzgoja dagnji e, emitira se sto e, puta manje emisija CO2 nego kod uzgoja nekih drugih vrsta riba, a opet kod uzgoja ribe se emitira manje emisija nego kod uzgoja e, dakle bjelančevina iz mesa. No neovisno o tome trebamo se zapitati možemo li na isti način promicati e, uzgoj svih vrsta. Ako pogledamo kantinu u parlamentu vidjet ćemo da se doista e, promiče konzumacija lososa. Nadam se da dolazi iz europskih e, ribogojilišta, ne negdje izvan Europske unije. Vodio bih da se provede istraga o tome, ali dobro, šalu na stranu. E, neke od tih vrsta također jedu meso, odnosno da, traže da ih se hrane drugim ribama, odakle dolaze te druge ribe. Pitanje je možemo li na isti način promicati uzgoj algi gdje nisu potrebni druge bilančevine za njihovu proizvodnju. Osim toga, one također apsorbiraju CO2 i ovi, uzgoj ovih riba koje zahtijevaju da ih se hrani bjelančevinama. Ja bih volio da i ovo analiziramo e, na temelju prijedloga komisije. Hvala vam. mi ovo nije jasno. Velike poljoprivredne tvrtke ulažu postrojenja sa stotinama krava, moraju da se to isplanirati, organizirati i očekivali biste da netko ko ulaže u akvakulturu radi isto to. Dakle, ohrabrujemo ljude da izađu dakle, iz ovog sektora uzgoja goveda. Zašto nemamo sve te hektare akvakulture, dakle imamo, imamo ogromne površine prekrivene staklenicima, primjerice u Nizozemskoj, zašto evo tu se tu stvari ne pokreću. Znam da je ovo nadležnosti država članica, ali zanima me što još više komisija može učiniti, što mi možemo učiniti da se to ohrabri. Potom pitanje održivosti i dakle ono čime se hrani ta riba u tim uzgajalištima. Dakle, ne smijemo dakle, održavati eventualnu problematičnu situaciju s tim u vezi. Zamolit ću komisiju da odgovori, ali ukoliko zastupnici smatraju da nije odgovoreno na njihovo pitanje, imat ćemo još jednu rundu dodatnih pitanja. Izvolite. Thank you Hvala lijepa na ovom širokom dijapazonu pitanja mi smo svjesni svih tih pitanja i sami si ih postavljamo sebi ta pitanja. E, kamo je otišao sav novac, je li to zaista nešto donijelo. Kada se ocjenjuje e, učinkovitost Europskog fonda za ribarstvo i pomorstvo u sadašnjem razdoblju, imat ćemo bolju sliku o tome što je bilo dobro, što nije čuo sam koji su to glavne e, prepreke, e, zapravo pokušat ću ići kronološki. Kao nedovoljna e, administrativna potpora, to je nešto zbog čega, zašto sam vidio da neke države članice usvajaju nova pravila, modernizirana pravila, ali tek trebamo vidjeti rezultate toga. Ako je seljaku potrebno tri godine za dobivanje dozvela, to je zbog ekoloških pravila kad, kad kad probleme sa prihvaćanjem javnosti i pristupa prostoru. Zašto ne vidimo sve te farme? Možda postoji plaža blizu, možda ljudi ne žele e, jedno uzgajalište riba da se nalazi blizu njihove kuće. Dakle, tu postoji problem u tom smislu zato jer postoji puno predrasuda. Vidite slike recimo e, farmi e, riba u Čileu i drugdje i ljudi smatraju da bi se i kod njih zapravo mogla dogoditi ista stvar na našim vlastitim obalama. Iako to nije tako. Što se tiče Zelanda i e, ribe koja se tamo uzgaja, ja sam fotografiju snimio i s jednog e, videa na Euronews. E, naime, glavna uprava Mare su, surađuju sa Euronews. Postoji jedna serija o oceanima i svake večeri postoji jedan prilog od pet minuta o jednom sektoru. E, recimo prošla emisija bila je o ženama u ribarstvu. Postoji još jedan prilog o akvakulturi i ako želite saznati više o tom postrojenju u Zelandu možete to pogledati na Euronewsu. Da, postoji birokracija. Sa svakim novim prijedlogom e, Fonda za ribarstvo i pomorstvo pokušali smo e, umanjiti potrebna pravila sada imamo uredbu koja, e, koja određuje kako sredstva e, iz Europskog poljoprivrednog fonda pa i fonda za ribarstvo i pomorstvo. Dakle, mi radimo na tomu i novi prijedlog ima, pokušava e, imati manje uvjeta, ali tu su naravno onda i nacionalne uprave. Naravno, komisija ne traži svoj novac natrag, nego se radilo o e, nacionalnoj e, tijelu u Nizozemskoj koja upravlja sredstvima koja dolaze iz EU fondova. Ja ih ne okrivljujem, oni moraju poštivati određenu proceduru, ali jednostavno kažem da je tu nužno e, neispježna birokracija. Istodobno imamo naravno Europski parlament koji pita je li novac na odgovoran način potrošen. Što se tiče e, cjepiva otpornosti na antibiotike, pitanje zdravlja riba, zdravlja životinja i ljudi, naravno to je pitanje e, kojim se bavimo i u različitim aspektima naše radne, dakle u sanitarnom odjelu i na, na internacionalnoj razini, jer svakako želimo da postoji isti uvjeti na međunarodnoj razini kada se radi o e, organizacijama kao što je FAO, gdje sudjelujemo i e, u radu vezano za ta pitanje. Akvakultura ne bi trebala zamijeniti tradicionalno ribarstvo, slažem se s tim, ali ako idemo u restorane uz talijansku obalu i tražite odakle je riba, vjerojatno više od 90% slučajeva reći ćemo da, da je iz e, mora i da su ju naravno izlovili ribari. Ako onda ipak provjerite napravljena je e, studija 2,5%, zaista je bila ulov e, divlje ribe, sve ostalo je bilo uzgojeno. E, naravno, tu opet imamo posla sa javnom percepcijom. Ako u kantini ili u restoranu Europskog parlamenta pitanje odakle je riba, naravno da se radi o e, izlovljenoj ribi, ali zašto je to tako? ako pogledam pretjerani izlov na e, Sredozemnom moru, možda je dobro da je samo 2,5% riba koja je divlje e, ulovljena. Dobivamo li pravu vrijednost za novac? Kada ćemo vidjeti rezultate? Morat ćemo se time pozabaviti kada ćemo ocjenjivati učinkovitost Europskog fonda za e, pomorstvo i ribarstvo da vidimo gdje to nije funkcioniralo. E, to je vjerojatno e, jedini fond gdje ne vidimo trenutačne rezultate, ali svakako s time se moramo pozabaviti. E, vi ste, predsjedniče, postavili postavili pitanje održivosti opskrbe hrane. Dakle, ako koristimo riblje brašno i riblje ulje upravo na uzgajalištima, odakle to dolazi? Dakle, odakle dolazi ta hrana za ribe? E, dopustite da počnem sa jednakim uvjetima za sve igrače na tržištu što će Europska unija učiniti. E, zajedno sa glavnom upravom za trgovinu Trade surađujemo s njima, poduzimamo mjere e, prema Turskoj. Dakle, kad god postoji pritužba E, nju istražimo i e, ako utvrdimo da postoji nepoštena e, tržišna, tržišno natjecanje, krećemo prema poduzimanju odgovarajućih mjera. Također smo pokrenuli, znate da imamo sanitarne inspekcije u trećim zemljama, dakle to također se te inspekcije bave uvjetima pod kojima se uzgajaju određene vrste E, iako pod, prema pravilima svjetske e, trgovinske organizacije ne možemo zapriječiti pristup takvog proizvoda na tržište Europske unije. Koje vrste preferiramo i kako ih hranimo? Posjetio sam jedno, e, jedno uzgajalište lososa u Norveškoj i Norvežani su mi rekli da su gotovo lososi vegetarijanci Dakle, oni e, se manje prehranjuju ribom, ali, e, ali alternativa jest e, da se soja koristi za hranu ribama, dakle što će naravno svakako imati učinak na resurse koji dolazi iz drugih dijelova svijeta. Zato sam spomenuo o bioekonomiji i korištenje algi povjerenik eh, Lavella je zatražio od visokog mehanizma znanstvenika na Europskoj uniji kako možemo eh, možemo dobiti više biomase iz oceane, a uz istodobno očuvanje oceane za, za budućnost. I eh, rezultat toga je izvješće hrana iz oceana i vidjeti, trebamo se pozabaviti pitanjem odakle bjelančevine dolaze i ne e, čekati dok su ti proteini provareni toliko puta i možda izgubljeni na tom putu. Jedan put jest e, usmjeriti e, zapravo proizvodnju na proizvodnju algi, školjki i zapravo potrošnja E, ne toliko e, ribe koja su mesošteri, već koji su bilješteri. Dakle, to je jedna e, mogućnost, jedna opcija, a druga mogućnost je pogledati kako se drugčije hrani riba. Jedan primjer su alge. Dakle, alge koje su fermentirane i obrađene određeni način mogu koristiti se kao hrana, visoko proteinska hrana za ribe. E, koja ima odgovarajući sadržaj omega-3 masnih e, kiselina. A što se tiče financiranja, kao što rekoh, 1,2 milijarda eura koji su e, raspoređeni za akvakulturu su naravno distribuirani među državama članicama, time se bave nacionalne uprave koje upravljaju mi sa stajališta komisije gledamo kako je taj novac utrošen i e, no, to je proces koji traje i sada nam je e, stopa ostvarenja 50%, dakle nešto manje od 50% zbog, za cijelo razdoblje, budući da je e, BFO kasno počeo funkcionirati dakle u jednom kasnijem trenutku. Dakle, toliko za sada, ali naravno stojim na raspolaganju za danja pitanja. gospodin Eto. Gospodine predsjedavajući, hvala vam što ste mi ponovno dali riječ. Evo, želio bih nešto reći vezano uz uh, ovo posljednje javljanje za riječ. Inače se prilično slažem s vašim mišljenjem, ali ovaj puta sam bio iznenađen. Vi ste pokušali povući analogiju e, sa ribogojilištima koji bi zapravo podsjećali na velika poljoprivredna gospodarstva. Ja sam osobno poljoprivrednik, možda to niste znali. I iznenađuje me da se ne znaju izvući zaključci iz posljednjih 40 godina poljoprivrede koja je bila usmjerena na veliku produktivnost. Ta velika gospodarstva za uzgoj životinja dovela su da su e, biljojedi zatvoreni 365 dana godišnje i da ih se hrani sojom i kukuruzom, što ima posljedice, kao što je masivna uporaba antibiotika ili pak e, masivna korištenje genetski modificiranih organizama, masivno korištenje vode za proizvodnju soje i kukuruza, što e, da kako je izazvalo e, velike probleme ovdje sa proizvodnjom kukuruza i sa proizvodnjom soje na drugim kontinentima. Tako da vidimo što se tu događa, a cilj je proizvesti prehrambene proizvode koji u smislu kvalitete nemaju nikakve veze sa biljodjedima koji jedu bilje. Dakle, primjerice meso ili mlijeko, te životinje koje su 365 godina zatvoreni u objekte, proizvode hranu koja je bogata omega 6, e, što e, dakle, a koji ima malo omega 3 koji ima protuupalni učinak u tijelu, u ljudskom tijelu. Dokle, a životinje koje se uzgajaju više u skladu sa prirodom proizvode prehranu, od njih se dobiva prehrana koja je bogata omega-3 kiselinama, a siromašna omega-6 kiselinama. S obzirom da ste povukli ovu paralelu s poljoprivredom, mislim da trebamo doista budno pratiti kako će se razvijati akvakultura u budućnosti, tako da izvučemo neke pouke iz e, tog razvoja poljoprivrednog sektora u posljednjih 40 godina, kako to ne bismo koristili u proizvodnji ribe. Dakle, prošli tjedan smo razgovarali o profitabilnosti živih organizama. Dakle, kod proizvodnje ribe tu se pokušava e, staviti na tržište losos, e, genetski modificirani losos koji je proizveden s druge strane Atlantika. To je losos koji mnogo brže raste, e, čiji je prehrambeni režim prilično sumnjičav, a kvaliteta mesa je upitna. Tako da ja želim skrenuti vašu pozornost na ove pojave. Želim e, doista reći da ovo je vrlo prijateljski nastrojeno, s obzirom da se inače slažem s vama, ali malo me zabrinula vaša analogija jer ja sam e, dosta e, izbliza vidio kako se razvijala poljoprivreda posljednjih desetljeća i mislim da bi bilo dosta loše kada bi se akvakultura razvijala istim smjerom kao i e, poljoprivreda. Hvala. Moram reći da nisam jeo meso 30 godina, ja jedem ribu. Tako zaista nisam zagovaratelj ove usporedbe ali vidio sam i uspješnu farmu kozica među dokovima Rotterdama, koji zapravo koristi recimo e, otpuštanje topline i susjednog e, industrijskog postrojenja. Gospodin Parendido. Grazie presidente. Hvala vam. Kao što vidimo, akvakultura je jako važan sektor za evropsko gospodarstvo i da bi se zajamčila održivost e, ribarskog sektora. Već sada da je dakle radno mjesto za 85 tisuća ljudi i ta brojka raste. Dakle, dobro je da se potiče stvaranje novih postrojenja, međutim ne može se očekivati da će se ribar e, dakle, od danas do sutra prebaciti u taj sektor. Kao što ste sami rekli, 2% ribe koja se nađe na našim stolovima dolazi dakle od, eh, iz ribarskog sektora, ali htio bih sada reći nekoliko riječi o samim ribarima. U ovom kraju brojni ribari bi htjeli ući u akvakulturu pravo da bi dakle ovdje kompenzirali ovu ribarsku djelatnost, ali potrebne su im neke informacije koje je jako teško dobiti. Primjerice, financiranje u ribolovu dakle se lakše dolazi do financijskih e, sredstava, u akvakulturi nije tako. Prvo morate znatno uložiti da biste dobili povrat sredstava, potom e, obrazovanje i birokracija koja će im pomoći. Tu je i uloga Europske unije koja bi trebala pomoći regijama da upravljaju sektorom koji je nov u brojnim dijelovima Europske unije. Hoće li Europska komisija tu nešto poduzeti? Okay. Velika je prednost kada ne dobijete morsku bolest, što je poticaj da se upravo e, razvija akvakultura, ali na kopnu. Um, Vrlo kratko. To je bila rasprava između vas dvojice. Spomenuo sam da će se revizija smjernica dogoditi u okviru inicijative o e, predsjednice komisije o održivom e, sustavu hrane, dakle ne samo na e, farmi, već i na stolu. Dakle, ono što jedemo i kako dospjeva tamo. Dakle, to je cijeli niz sljedivosti od farme do stola i što se događa u cijelo, dakle, cijelom cijelom tog procesa. Smjernice e, će biti i revidirane temeljem e, rundi savjetovanja, e, upravo temeljem strategije od polja do stola i naravno raspravljat ćemo o tome s vama kako bismo integrirali elemente u tu novu strategiju. Je li potpora na raspolaganju kako bi se ribari pre pretvorili u e, uzgajivače ribe. To naravno ovisi o nacionalnom planu. Trebali bismo se pozabaviti talijanskim planom, je li to moguće prema tom talijanskom planu. To nije u rukama komisije, prema novom višegodišnjem financijskom okviru novi pristup je da bismo mi dali dopuštenja za daljnjim mogućnostima mi bismo E, samo izlistali ono gdje ne želimo potpore i e, ovo je svakako jedno od područje koje bismo željeli poduprijeti. Hvala vam lijepa na ovoj prezentaciji. E, parlament je odobrio izvješće o akvakulturi prije 15 mjeseci, stoga bi možda bilo prerano da radimo nešto drugo, to je velika prilika za europske poduzetnike na tom polju. E, mi ćemo sada prijeći na 11. točku, a to je razrišnica za Europsku agenciju za kontrolu ribarstva. E, dakle, sama e, razrišnica je konačni korak gdje je prilika za ocjenu rada agencija. Dakle, mi imamo i mišljenje o tome i to je dodijeljeno klubu socijalista i e, delegacija Europskog parlamenta će za četiri ili pet mjeseci posjetiti agenciju. Mislim da imamo gospođu Irenu iz komisije koja će govoriti o ovoj točki. Je li to tako? Good afternoon. E, Dobar večer. Što se tiče razrišnice Europske agencije za kontrolu ribarstva za 2018. Komisija e, može zapravo pohvaliti agenciju da je zadržala i 2018. E, vrlo e, visoku stopu izvršenja proračuna 99%. Isto tako, provedba stopa provedbi vezano za plaćanja koje je bilo čak i veća nego u prethodnoj godini, dakle 80 8% u odnosu na 74% u godini prije. Isto tako treba spomenuti da ova e, proračunski postupak za 2018. to je druga godina povećanja aktivnosti i to većeg povećanja aktivnosti vezano za e, inicijativu Europske obalne straže koja je pokrenula nakon amandmana iz 2016. To je također prva godina kada je agencija imala aktivnosti vezan za projekt PESKA, to je e, postupak izgradnje kapaciteta u zapadnoafričkim zemljama. Dakle, unatoč e, tim teškoćama, e, FK je mogla zadržati ovu visoku stopu izvršenja proračuna, stoga komisija pozdravlja napore koje je agencija poduzela i zapravo pohvaljuje njezin rad. Ti E, dobri rezultati potvrđeni su od strane komisije e, i internom revizijom koje je komisija obavila. E, revizija je obavljena u rujnu prošle godine u skladu sa strateškim planom unutarnje revizorske službe komisije nije bilo utvrđenih e, velikih rizika niti velikih područja kada se radi e, o proračunu i u svakom slučaju FK je zapravo već napravila akcijski plan kojim zapravo odgovara, odnosno ublažuje određene rizike koji su bili identificirani tijekom unutarnje revizije. Još jedno pitanje koje se u ovom trenutku treba naglasiti i koje je vrlo važno, u ovoj fazi, dakle za razrišnicu 2018. Europski revizorski sud nije do sada E, dostavio godišnje izvješće vezano na godišnje e, revizorske revizije. Dakle, mi još očekujemo izvješće Europskog revizorskog suda, ne međutim, temeljem izvješća pre, proteklih godina nemamo osnove vjerovati da će se procjena promijeniti. Dakle, procjena u e, Europskog revizorskog suda proteklih godina bilo je odobrenje bez ikakvih rezervi e, čime su se odobrila e, godišnja izvješća EFKA i da su ona prihvatljiva u svakom pogledu. I na posljedku, ali ne i najmanje važno, agencija je također uspostavila sve potrebne mjere e, kako bi odgovorio na sve one komentare Europskog parlamenta vezano za različnicu za 2017. godinu. Dakle, oni su već proveli sve mjere u skladu sa novim financijskim okvirom za 2019. I sa ovim zaključujem svoju prezentaciju i na raspolaganju sam za vaša pitanja. E, možda samo pitanje kada ćemo se vratiti e, sa posjeta e, agenciji. Dakle, hvala vam na tomu i možemo prijeći na 12. točku dnevnog reda, a to su preporuke e, sastanka koordinatora koji su vam dostavljeni elektroničkom poštom i ako nema nikakvih komentara, mi ćemo smatrati da su e, e, preporuke usvojene. U redu. Hvala vam na tomu. Nemamo ni jedne točke pod razno. Stoga vas mogu obavijestiti da je naš idući sastanak idućega tjedna u srijedu u 9 sati. Imat ćemo